Dragi kolege, mislim da ćemo započeti sa sastankom. Već je 15 minuta prošlo, znam da ljudi još kapaju, no... Za početak pozdravila bih sve, obavijestila vas također da imamo web streaming ovog sastanka, pa započinjemo sa osvajanjem dnevnog reda, prvom točkom. I ovdje imamo jednu malu promjenu, a to je da smo morali odgoditi raspravu sa premijerom Gibraltara. Nadam se da ćemo to još uvijek uspjeti odraditi ove godine. No ono što bi najviše smisla imalo je da još jednu točku dnevnog reda koja je bila predviđena za popodne premjestimo. To je prva razmjena stajališta Europskom sustavu osiguranja depozita, dakle mišljenju koje pripremamo da i to premjestimo na jutrošnju sesiju. Tako da će se popodne samo sastati koordinatori, a ostali su slobodni. Dakle, sastanak koordinatora predlažem da se održi u 3.15 do recimo 4.15, a Europski sustav osiguranja depozita kao desetu točku dnevnog reda pokušat ću nekako to riješiti prije glasanja. Ako ne uspijemo, onda ćemo morati popodne, ali pokušajmo biti malo fleksibilni što se te točke tiče. Tako da molimo asistente koji su možda ovdje da prate dinamiku sastanka pa obavijeste kolege kada se što događa. Vjerojatno ćemo to uspjeti prije glasanja. Nema nikakvih drugih promjena dnevnog reda. Ako nemate komentara dnevni red smatramo usvojenim pa možemo prijeći na drugu točku priopćenja predsjednice. Jedno što bih tu željela naglasiti je da imamo kratke informacije o proteklom sastanku radne skupine o boljem zakonodavstvu 3.10. u Strasburu. Dakle, samo da vas podsjetim, mi predsjedamo predsjedateljica odbora AFKO i predsjedatelj Jurija. Ovaj je predsjedatelj Jurija predsjedao sastankom i raspravljalo se o daljnjim pregovorima o interinstitucionalnim sporazumima, jedno delegiranim implementiranim aktima, drugi o praktičnim točkama u međunarodnim sporazumima. Ta dva pregovora predviđaju se unutar rada interinstitucionalnog na boljem zakonodavstvu i ono što je tijekom sastanka izloženo bilo stanje stvari gdje se trenutno nalazimo. Dakle, sa pregovorima još nismo započeli, oni će tek biti pokrenuti u nadolazećim tjednima. Što se tiče delegiranih i implementiranih akata, sa strane parlamenta Jozef Šajer će održavati, e, predvoditi delegaciju kao i gospodin Farkin. I eto, uspjeli smo da i AFKO sudjeluje u tom pregovaračkom timu. U ime komisije imat ćemo Franca Timmermansa, prvog potpredsjednika, a u ime vijeća ministar Korčuk. i trajni predstavnik Petar Javorčik. Vjerojatno ne istodobno, već ili jedan ili drugi. Isto vrijedi za ono što smo raspravili o praktičnim e, stranama međunarodnih sporazuma gdje će sa komisijine strane prisutna biti visoka predstavnica Mogherini zajedno sa povjerenikom Hanom u ime vijeća isti tim ministar Korčuk i veloposlanik Jevorčik, a u ime parlamenta predsjednik Albara Inta, Bernd Lange i Afeta Elmar Brok. Dakle, pregovarači će izvještavati našu radnu skupinu stvarima i također što se dana trenutnog stanja tiče, deset odbora je nominiralo predstavnike koji će pratiti rad ove skupine, tako da ukoliko se radi o nečemu što je važno za odpore i oni će biti pozvani. To su odbori Agricult, Icon, Ample, Indve, Farm, Libe, Peti, Trans, Čini se da nije nominirao nikoga. I toliko što se tiče priopćenja predsjednice. Možemo onda prijeći na treću točku odobrenje zapisnika proteklih sjednica 15. lipnja, 4. srpnja i 11. 12. srpnja. Svi zapisnici na raspolaganju su i prema uspostavljenoj praksi smatrat ćemo ih usvojenima ukoliko nitko nema komentara prije završetka današnjeg sastanka. Dakle, molim vas, proučite ih. Prijeđimo sada na dvije na raspravu o procesu finalizacije rada parlamenta što se tiče dva izvješća, čekam Elmara koji je upravo ušao jer je on izvjestitelj. We need you because this is the point, your point on the agenda. not always that you, just pick up the best moment to enter. Sometimes you are too late, but we Nemaš uvijek baš najbolji tajming, ponekad i zakasniš, no drago nam je da si s nama. Četvrta i peta točka dnevnog reda su dva izvješća Elmar i Mercedes o poboljšanju funkcioniranja Unije na temelju potencijala ugovora iz Lisabona i Giverhofstadt mogući razvoj prilagodbe trenutno, trenutnog institucionalnog ustrojstva Europske unije. Dakle, najprije izvješće Brok Breso. Predlažemo da se glasa na odboru AFKO u ponedjeljak 21. na izvanrednom sastanku u Strasburu. Dakle, to će biti važan sastanak jer se tiče izvješća Verhofstadt, gdje imamo prijedlog da se glasa oba izvješća na istom sastanku. Na taj način mogli bismo i raspravu, mogli bismo i glasanje na plenarnoj održati u prosincu. I za kraj, dakle, namjera je da u prosincu na plenarnoj glasamo tri izvješća sveukupno Brok Breso, Verhofstadt i Bereš. BG. Dakle, o fiskalnim kapacitetima. Sad bih reći dala izvjestiteljima. E, Richard, imaš li ti reći prije izvjestitelja? Samo se tiče plenarne u prosincu. S obzirom da se sva izvješća bave budućnošću Europe, činilo mi se da bi možda početak nove godine plenarna u siječnju bila bolji trenutak kada gledamo u novu nadolazeću godinu, a ne u prosincu krajem godine na zasjedanju koje će biti pretrpana svim izvješćima koje parlament mora odraditi prije kraja godine i gdje ćemo imati mnogo manje vremena na raspolaganje za raspravu. U sjećnju će Šelmare imati mnogo više rasprava za dužu raspravu nego u prosincu. Samo bih rekla da postoje neke stvari gdje imamo konačna glasanja, gdje se odluke također donose u tijelima koja idu iznad razine odbora. Dakle, vašu poruku ćemo svakako proslijediti dalje. Pa će oni moći sami prosuditi. George, samo da se nadovežem na Richarda. Mislim da ćemo imati tri vrlo, vrlo duga glasanja u prosincu ako o ovom svemu glasamo i poslovnik i ova dva izvješća. Ne očekujem zapravo da ćemo imati vremena za glasati o bilo čemu drugom, s obzirom da će se ovdje raditi o glasanjima od i pol sata. Dakle, trebali bismo biti oprezni koliko si toga stavimo na raspored za prosinačku plenarnu za glasanje. Imali mogućnost možda da se glasa u utorak u pet sati također Mm, reći vam samo da je INTA daje sve od sebe da se osiki glasa u prosincu i vjerojatno će drugih važnih stvari biti. Da, izvješće AFETA o vanjskoj sigurnosnoj politici. Je, bit će puno toga, no izvjestitelji će prikupiti sve informacije. Da li se netko još kao koordinator želi javiti za riječ? Da, mislim da je ličer do komentara prosincu bi trebao vrijediti barem za mene jer nemoguće je ukoliko počnemo odgađati stvari nikada neće doći do osvajanja toga. Također željeli smo pripremiti se za sastanak Europskog vijeća u veljači kako bi Europski parlament jasno mogao dati svoj stav o budućnosti Europe. Tako da mislim da će sjednica biti teška, ali pokušajmo. Dakle, to bio dogovor troje izvjestitelja i donesena odluka da se sva tri izvješća odrade istodobno. A mislim da je to i dobra stvar, jer ćemo tako imati jasno stajalište parlamenta o budućnosti Europe. Dakle, počevši sa ta tri različita, tri različite perspektive ekonomskom, ustavnopravnom i budućim ustavnopravnim odnosima Tako da bismo po meni trebali zadržati ovaj datum, a poslije ćemo vidjeti ako će biti nemoguće, predomislit ćemo se. No to je bio dogovor izvjestitelja i predsjedništva i koordinatora i predsjedatelja, dakle. Ono što sam ja pokušala reći da postoje i druga tijela koja imaju nešto za reći tu. Mercedes je bila brutalno iskrena i rekla da zapravo nemamo fleksibilnost jer je donesena već odluka o tome, no vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u odnosu na druga izvješća. Danas je zamisao dakle, da se o svim ovim pitanjima glasa u prosincu. Na svu sreću nismo zaduženi za dnevni red plenarnog zasjedanja. No morat ćemo to iz svih perspektiva sagledati. Dosta o tome prijeđimo na Mercedes i Elmara. postupovno pitanje. i javljam se za riječ na ovoj točki. Nakon izvjestitelja. Dobro. Elmar Mercedes, izvolite. Thank you very much. Uh, ich es uh, kurz machen. Biti ću kratak. Imamo sporazum između izvjestitelja moći ćemo predložiti kompromisne amandmane kako bismo mogli voditi raspravu. Mislim da ćemo napredovati. Imamo jednu malu iznemku, a to je područje e, radnička prava. Tu još imamo e, neke nejasnoće. tu trebamo još malo iznijansirati tekst. Ne vjerujem da će to biti jako kontrovensno niti da će dovesti do prevelikih teškoća. Mislim da već danas možemo razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni i da ćemo onda biti u stanju ispuniti rokove. Čak e, ćemo biti gotovi i prije 22. E, prosinca. Ako kasnimo za postupak, onda bismo kod svih tih e, izvještaja pričekati 20. prosinac i onda vidjeti da li imamo sporazum ili imamo mnogo kontroverzi. E, imamo e, dvostruko izvještavanje EPP i e SID i nadamo se da ćemo imati veliku većinu ovdje u parlamentu i, i da ćemo moći usvojiti amandmane. Moramo znati ako kod eh, imamo, eh, eh, kad govorimo o sigurnosnoj politici, to mm, obrambena politika je središnja tema Europskog vijeća u prosincu. Nadam se da ćemo kod tih izvještaja ne možemo e, očekivati ili prihvatiti stotine amandmana. To bi dovelo do teškoća. E, moramo na nivou odbora tako pregovarati da onda kod proeuropskih e, klubova uspijemo i dobijemo široki konsenzus. Mislim da govorim i u ime Mercedes. Pokušat ćemo e, postići široki e, konsensus prije 20. E, prosinca i imati onda jednu veliku većinu. Tako se trebamo organizirati kako bismo bez mnogo sporenja usvojili izvješće. Hvala. Mercedes, hoćeš li ti nešto dodati? Intanto... Evo, samo kratko. kratko. Kao što je rekao Elmar, ovaj posao je dugo trajao zato što je bilo jako puno amandmana, oko tisuću i osim toga smo i e, pratili iz druga izvješća, na primjer izvješće Perez Böge. Zato želim reći da je svakako smisleno imati dobru koordinaciju ali bi bilo dobro također imati na umu da detaljni aspekti trebaju biti uvršteni u to izvješće. Dakle, kod pripreme kompromisnih amandmana mi smo također izbacili neke detaljne aspekte koje ćemo ubaciti u drugo izvješće za koje smo međuvremeno odlučili da ćemo ga ipak donijeti. Dakle, tu je koordinacija između izvješća gospodina Ferhofšteta i našeg izvješća, i morali smo paziti da se mi ne zadržimo na pitanja koja se tiču izmjene ugovora i trebali smo se koncentrirati na ono što se može postići unutar postojećih e, ugovora. Imajući na umu e, donošenje istoga datuma, to je svakako bilo potrebno. Kompromisnih amandmana ima mnogo. Kao što je sam Elmar rekao, ti će se amandmani odaslati tijekom ovoga tjedna izvjestiteljima u cijeni kako bi onda oni imali dovoljno vremena da prouče tu ogromnu količinu amandmana i kako bismo na kraju održali sastanak tijekom sljedeće e, sjednice u Strasburu. To će nam omogućiti da dobijemo još malo vremena ako ono bude potrebno. Naravno, mi smo pokušali maksimalno uzeti u obzir sve amandmane koji su bili u skladu s linijom ovog izvješća, a izvješće je proeuropski ustrojeno uzeli su obzir sve amandmane koji žele veću integraciju na razini Europske unije. Zato nismo uzeli u obzir one amandmane koji su vrlo jasno ukazivali na suprotni smjer, a bilo ih je mnogo. Zato za te amandmane nismo predložili kompromise. Oni koji su uložili amandmane moći će ih staviti na glasovanje i onda će se vidjeti hoće li oni e, ipak se odlučiti za glasovanje ili će ih povući. Pokušali smo uzeti obzir sva stajališta i pokušali smo pronaći kompromisne amandmane. Jako smo dugo radili na ovom dokumentu, ali spremni smo na našu borbu i svakako smo spremni za rok koji smo si postavili u Strasburu. Htjela sam samo pitati, 21.11. je ponedjeljak, kad bi bio taj sastanak na večer? Dobro. Da li se netko u javlja za riječ? Žazovski. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Mislim da postoji suštinska razlika između izvješća Brok i Bresa te izvješća Verhofstadt. Tu su primijenjene dvije različite vrste logike koliko god je moguće imati konsenzus na različite mogućnosti poboljšenja, poboljšavanja institucionalnog okvira, kao što Breso Brok izvješće predlaže, to bi bio jedan sastavni dio nekakvih racionalnih aktivnosti koje možemo poduzeti, međutim možemo još raspraviti o pojedinim elementima, ali izvješće Verhofstadt otvara jednu potpuno novu perspektivu usporedbi s izvješćem Brok i Breso. Ukoliko bi Europski parlament trebao tražiti promjenu ugovora, tada pristupamo jednoj potpuno drugačijoj logici nego onoj u izvješću Breso Brok, a to su poboljšanja koje je moguće učiniti unutar trenutačnog postojećeg institucionalnog okvira. Dakle, to su dva različita načina razmišljanja i mislim da postoji cijeli niz razloga iz kojeg bismo trebali razmišljati o poboljšanju institucionalnog ustrojstva unutar postojećih ugovora. Te otvoriti mogućnost amandmana ugovora. No to sadrži neke znatne rizike i tu bih zatražio da svi klubovi pomno razmotre da li bismo doista trebali ubrzati usvajanje izvješća Verhofstadt. Dakle, to su dvije vrlo različite logike i ja bih radije radio na temelju nečega što je sve obuhvatnije, logičnije, odnosno izvješću Breso Brok. Hvala. Javljali se tko drugi u ime izvjestitelja Sijani za riječ? Ukoliko ne, Max Anderson pa Martin Messerschmidt. Zahvaljujem. Gospodin Gigold me zamolio da interveniram u njegovo ime. Ovo izvješće je započelo sa sastankom izvjestitelja u Sjeni. U samom početku rok za podnošenje amandmana bio je u veljači. A problem je nastavak rada je bi obećani kompromisni amandmani na kojima se nikad nije radilo na sastancima izvjestitelja u sjeni. Gospodin Gigl će biti vrlo zadovoljan kada dobije kompromisne amandmane. Ako sam dobro čuo, rekli ste da će to biti ovaj tjedan, to je dobro, no potreban nam je i datum za sljedeći sastanak izvjestitelja u sjeni i to što je prije moguće. Izvješće ovoliko važno trebalo bi se temeljiti na širokom konsenzusu, a za tako nešto potrebno je slijediti odgovarajući postupak i protiv je interesa parlamenta da se pregovori ograniče samo na dva su izvjestitelja. Dakle, ukoliko planiramo glasati na AFKO ove godine, trebamo datum i kompromisne amandmane koji će biti prosljeđeni unaprijed i to što je prije moguće. Morten Messerschmidt. Slažem se sa ovim komentarima, samo jedna kratka refleksija na ono što se nalazi u izvješću. Pročitao sam ga pomno i sa velikim zanimanjem, ne samo zbog toga što mi se čini poprilično mogućim da će ovo biti povijesno izvješće, da mi živimo u trenucima kada je nepovjerenje prema europskim institucijama veće ikad. I Europski parlament pretpostavljamo da je svojevrsni politički rat najavio jedno instituciji u Europskoj uniji koja zapravo ima povjerenje građana, a to je vijeće. I to mislim doista povijesni događaj. Mislim da nikada nije toliko otvoreno, to se prije dogodilo i tu čestitam dvoje izvjestitelja. U trećem stavku stoji da je namjera obnoviti povjerenje, što dovodi do razmišljanja o tome da li ikada postojalo ikakvo povjerenje i što uopće jest povjerenje u demokraciji. Nije li razumijevanje drugih nešto što dovodi do institucija koje su vrijedne povjerenja? Jesu li te institucije u kojima služimo takve da bi mogle dovesti do te razine povjerenja da se naglašava u njemu i uloga država članica. Također kada čitam stavke 1 i 2 vidim da jedno od područja na koje se Europska unija mora usredotočiti, financijska kriza, prema drugom članku e, same države članice se ne mogu sa time nositi, a znamo da gotovo sve europske zemlje van eurozone e, da im se bolje nose sa financijskim krizama nego eurozona. Dakle, čisto povijesno gledano to je zanimljiv razvoj događaja. Gospodin Brok, posle ću vam činjenice, možete razgovarati sa svojim pandanima u Švicarskoj, Norveškoj, Lichtensteinu, čak i Danskoj koju dobro poznajem. Zanimljivo vidjeti da u slanku šestom kaže da međuvladina e, rješenja uopće ne bi trebala postojati samo na nacionalnom e, stavak 15. želi ograničiti utjecaj vijeća i gdje god zapravo imamo zastupljene vlade, vlade koje su ipak odabrane na neki način i to mnogo više demokratski i transparentno nego što itko može tvrditi da to slučaj za nas, da se mora ograničiti njihova ovlast. I pitanje u svemu skupa što građani traže kako bi obnovili, ako ne prvotno opće izgradili, uspostavili povjerenje u institucije. Morten, što se e, merituma tiče, imamo samo postupak e, na dnevnom redu, pa možda se na to sredotočiš hoću moj proceduralni zaključak je da se doista nadam da ćemo vrlo skoro moći o ovome glasati. Jer što prije se ovo svoje, to prije će se građanima Europe moći otkriti koliko je disproporcionalan stav ovog doma naspram željama građanstva. Tako da se doista nadam da ćemo moći glasati brzo. Kasnije ću zamoliti e, e, izvjestitelje da dadu datum sastanka sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Lajnen ima riječ, izvolite. Htio sam govoriti o substanci, evo, <laughs> ne o postupku. Što se tiče postupka, Mm, sretan sam što je izvještaj e, došao do odbora, inače ćemo imati novi e, sporazum, novi ugovor. Mm, mm, citirat ćemo vas. Imat ćemo e, raspravu o substanciji amandmana u, kasnije, ali danas se razgovaramo o postupku. Ako nema daljnjih traženja riječi, 25. E, ovog mjeseca ćemo razmastrati amandmane. E, e, želite li sažeti postupak za izvjestitelje Mercedes? Hoćeš li ti uzeti riječ jer sada to finaliziramo? Da, kao što sam rekla, predsjednice. Mi ćemo poslati amandmane tijekom ovoga tjedna, to će biti sutra ili preksutra, dakle prije vikenda. I računamo da ćemo organizirati sastanak izvjestelja u Sijeni u Strasburu. Vi ste najavili 20. listopada kao rok, mi ćemo pokušati to učiniti ranije. Kao što sam rekla, posebice što se tiče kolege Messerschmitta, amandmani koji su potpuno u neskladu s linijom našeg izvješća neće biti predmetom kompromisnih prijedloga zato što sa velikom većinom njegovih amandmana nije moguće pronaći nikakav politički kompromis. Što se tiče činjenice da je vijeće e, institucija, ona institucija koju građani najviše vole, e, to je možda zbog činjenice da ljudi poznaju Europsko vijeće, ali ne poznaju vijeće, pa onda ne mogu biti e, toliko za njega ili ne. U ovom parlamentu postoje postoji većina zastupnika koja je e, za Europu, ako smatraju da smo loše radili idući put nas neće birati. E, većina koja se stvara u ovom domu jest po definiciji demokratska, zato što je su je birali građani. Hvala lijepa. Elmar ima riječ. Dvadeset 20. listova razmatranja amandmana u Avkovu. Ovdje, ovdje. E, složit ćemo se s vama, to jest dogovorit ćemo se s vama hoće li to biti ujutro ili popodne. E, to će biti važna rasprava, zadnja rasprava o substanci u Avkovu. Onda ćemo imati glasovanje 21. E, studenog u su izvjestitelji će se sastati sa izvjestiteljima u sjeni koliko je potrebno pa će e, se dobiti kompromisni amandmani. Elmar, izvoli. Hvala lijepa. Imamo ovo zkašnjanje jer smo se E, složili da e, na, počnemo ovaj izvještaj iznova nakon Brexita. Molim vas da ne dajete ovakve neumjesne primjedbe. To je bio sporazum ovog parlamenta da čekamo Brexit. I sada smo opet u zamahu. E, složili smo se. imamo kompromisne amandmane koje ćemo vam dati Otvoreni smo za razgovore sa izvjestiteljima u sjeni i imat ćemo pravovremeno sjednicu sa svim izvjestiteljima u sjeni. Ali trebamo imati e, slijed sjednica i sastanaka koji će dovesti do toga. Nadam se da kod glasovanja u listopadu u, u studenom e, dobijemo e, veliku većinu. Imat ćemo kompromisne amandmane. E, nema smisla e, voditi pregovore ako se e, daju još kompromisni amandmani. Nastojit ćemo postići sporazum koji sam spomenuo. Hvala. Ako, ako Drago mi je da osam godina nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma imamo reviziju sporazuma. A, ako imamo nešto novo, dobro, to bolje. Ovo je posljednja riječ. Dobro je da imamo izvjestitelje. Naravno da smo čekali Brexit i to je utjecalo na velik dio našeg rada e, ovdje. E, sada imamo izvještaj Gihfer Hofštata. E, Imaćemo ova izvještaja glasovanja na isti dan u studenom Gihfer Glasovanje je 20. listopada u podne. Sekretarijat će imati mnogo posla. E, imat ćemo kompromise, morate se e, pripremiti za glasovanje 21. E, studenog. Postupak je sada jedina tema o kojoj govorimo a o tome smo već govorili u, kad smo govorili o Brock Breso izvještaju. Idemo na točku šest, Richard Corbett. Prije no što vam dam riječ, podsjećam kolege da smo imali prvu prezentaciju petog rujna, Richard nam je to predstav, a 12. smo razmijenili mišljenja u Strasburu. Predložili smo da Glasujemo u AFKOM-u 8. E, studenog. E, Richard će sada uzeti riječ i potvrditi ove datume. A u prosincu će biti glasovanje u, na plenarnom zasjedanju. Evo, slažem se s ovim vremenskim rasporedom. Imamo e, preko 400 amandmana od raznih kolega i kolegica tekst koji je dodatni tekst koji je pripremila naša radna skupina i što se odražava u nacrtu izvještaja. 400 e, amandmana se može činiti mnogo, ali to nije toliko mnogo ako pogledate detalje. 140 e, proističe iz činjenice da Gigold izvještaj još nije završen iz toga rasprave o transparentnosti što se tiče onih aspekata koje se tiču propisa parlamenta su se prebacili na drugo bojno polje, to jest u moj izvještaj. I to je rizik za moj izvještaj jer mm, imamo mm, previše tih teških tema koje bi mogle preuzeti nekako prevladati u izvještaju. Imamo e, mi smo nastavili rad tamo gdje je Gigold e, prestao. Već smo, tada je već e, bilo skoro moguće doći do nekih kompromisa na osnovu njegovog izvještaja. Amandmani su često identični s onima koji su, stoje u mojem izvještaju. To je u redu, ako, to je u redu ako žele pokazati podršku za moj rad. Mislim da e, možemo savladati taj broj e, amandmana. E, ono što smo predložili najvažnije stvari izgleda da nisu kontroverzne i nisu naišle na protivljenje. E, imamo protivljenje e, za neke ideje izvještaja. E, odbor za pravne poslove ne želi da se pojednostavne pravila o ukidanju imuniteta i to treba objaviti na plenarki i ako ne bude primjedbi onda će se to smatrati usvojeno e, bez glasanja ako ne bude prigovora u roku od 24 sata. Osobno sam zadovoljan da tu popustim to je onda jedno glasovanje. Mm, odbor za proračunsku kontrolu je također e, osporio nešto što smo mi predložili, a tiče se postupanja davanja razrješnica raznim agencijama i zajedničkim pothvatima. E, možda se sjećate glasovanja o tome. To, je bilo u Briselu na jednoj sjednici. 47 e, e, agencija mi smo im dali razrešnicu i odobrili račune. I to smo uradili u jedan sat. Jedan sat nam je trebalo da to učinimo. Sada se predlaže da bude jedini jedan izvještaj e, o razrešnicama e, sa e, navodima svih agencija. I onda bi parlament odlučivao o razrešnicama za pojedine agencije, ali u sklopu jednog izvještaja. to bismo onda e, mogli, e, ako ima nekih spornih agencija, onda bi e, smo o toj agenciji glasali posebno. To bi bilo pojednostavljeni postupak to ne bi promijenilo situaciju da razrešnicu dajemo ili ne, da odbor za kontrolu proračuna i kontrolira svaku agenciju i e, ne bi promijenilo postupak za svaki subjekt. E, mislim da bismo se e, mislim da ćemo se složiti da se slažemo s tim prijedlogom i još neke stvari neke kolege brinu pragovi e, koje smo spominjali ali nema osnovnih e, protivljenja e, malo se bune protiv pragova za neke pojedine E, teme, e, pojedina područja. Mislim da to možemo riješiti u radnoj skupini. E, izvjestitelji su se prošlog tjedna sastali, opet će se sastati za dva tjedna u Strasburu. Imaćemo neke kompromisne amandmane, ali ne puno njih mojem izvještaj već odražava kompromise. E, to je rezultat rada u, radnoj skupini gdje imamo predstavnike svih klubova. E, situacija sa kompromisima je e, tekla dobro. Imali smo sporazum sa klubovima već prije sastavljanja izvještaja. Imaćemo dakle mali broj kompromisnih amandmana. Jedna tema, e, dvije teme koje su izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni smatrali da je najbolje da i imamo slobodno glasovanje e, unutar klubova. Prvo, pojmenično glasove ili tajno glasovanje kada parlament bira predsjednika komisije. Tu imamo različite stavove. Mm, to odražava kulturu politike. A, drugo je da se ukinu pisane deklaracije. Pisane. Mm, mm, neki su... E, ali to je e, proglašeno nedopustivom jer bi to promijenilo propis. Mm. O tome imamo različita mišljenja u raznim klubovima. Moj, moja je preporuka da klubovi imaju slobodno glasovanje o tome. I na kraju, to će biti e, važno za sve pitanje e, vremena glasovanja. E, kad radimo, e, kad imamo glasovanje en blok. Na, na jednoj razini to potrebno. Kad radna skupina predlaže da reformulira određeno pravilo ili propis, E, parlament e, to e, onda dijeli u nekoliko amandmana. Ali oni amandmani za jedno pravilo moraju biti stoje skupa ili padaju zajedno. Oni, o njima se glasuje u bloku. U svakom slučaju na sastanku izvjestitelja u Sjeni smo rekli e, ne bismo li mogli glasati u bloku o svim amandmanima gdje nema oporbe, gdje nema prigovora, gdje nemamo nekakvog e, suprotnog amandmana. Jer bi to e, jako pojednostavnilo ono što je jako i u suprotnom slučaju jako dugo glasovanje. To bi jako pospješilo stvari. Evo, tu smo sada. Izvjestitelji u Sjeni će se sastati u Strasburu. Na, naročito će raditi na problemu transparentnosti. Hvala. A sada idemo na izvjestitelji u sjeni Za pučane Rainer nije ovdje, za socijaliste hoće li se tko javiti? Evo, nema nikoga. Dakle, gospodinu Jazdovski, izvolite. Hvala predsjednice. Kolege, kolegice, htio bih se zahvaliti gospodinu Korbetu na ovom određenom poslu. Mogu reći da ćemo glasovati o ovim nove, ovom novom poslovniku u prosincu. Ovdje nema nekih velikih poteškoća. Ovaj tekst je dobro e, izbalansiran. Tu imamo i političku slobodu klubova, a i postupak u parlamentu je i dobar. Također pozivam još jednom da prihvatimo prijedlog koji sam predložio na početku ovog saziva, tako da imamo poimenično glasovanje kod biranja predsjednika komisije. Mislim da bi se da bi ovo rješenje mogli prihvatiti gospodin Rok i gospođa Breso. Zato što se radi o tome da postignemo veću efikasnost i veće povjerenje u europske institucije. To je najvažnija politička odluka koju će donijeti i donosi Europski parlament. I to znači da parlament dobiva veću moć. To je odluka koju bismo trebali donijeti kako bi javno mnjenje točno znalo e, kakve su pojedinačne odluke pojedinih zastupnika Europskog parlamenta i zato moram reći da vjerujem da će to pomoći izgradnji prestiža Europskog parlamenta. Hvala. Hvala. U ime Aldea, Charles Görens, je li on ovdje? Ne. Helmut Scholz, Zague? Ne. Max Anderson, izvolite. Hvala. Već dvije godine radimo na ovom izvješću, a zeleni su uložili samo 59 amandmana. Većina tih amandmana tiče se transparentnosti. Transparentnost je uključena u ovo izvješće vrlo kasno. ću kratku prezentaciju najvažnijih amandmana. Prvo, što se tiče samog praga. Vjerujemo da ravnoteža koju je predložio izvjestitelj nije još uvijek dobro izražena Mislim da to nije vezano uz, samo uz veličinu klubova, a jedan klub sam ne bi trebao biti u stanju postići minimalnu, minimalni prag. Ako tražimo poimenično glasovanje, to bi trebalo biti jednostavnije, ali mislimo da je manja, manji prag bolje rješenje. Što se tiče rodnog osvješćivanja, rodne dimenzije, imali smo izvješće Lenak, ali tražili smo da se e, rodna perspektiva uključi u donošenje amandmana i u taj postupak. To ponovno predlažemo. Što se tiče ključne rasprave, mislim da je jako dobra ideja ali ne vjerujem da će većina od četiri petina uspjeti zaustaviti ovaj, ovakvo pitanje. Doći ćemo do toga, ali mislim da se ovaj aspekt može poboljšati. Što se tiče e, pisanih obrazloženja glasovanja. Zeleni misle da ovako obrazloženje se može učiniti čak i ako niste u Strasburu, a to nije isto kao da usmeno date obrazloženje glasovanja na plenarnoj sjednici. Mi smo dali amandman koji odvaja e, te dvije stvari. Zato što je trenutna praksa da se te dvije stvari koje su potpuno različite smatraju istima i tu dolazi do zloporaba kod osoba koje skupljaju bodove. Što se tiče sastava odbora, izvješće predlaže velike promjene za koje smatramo da bi bile stvarno loše. Jačanje klubova na uštrb zastupnika. To nam omogućava da E, ukinemo jednu zastupniku u svakom trenutku kad klub smatra da to želi učiniti. To e, bi se prelamalo na leđima zastupnika i smanjilo bi njihovu mogućnost da predstavljaju njihove glasače. Mi e, smatramo da je Mm, najbolji način da se na plenarnoj sjednici e, glasuje protiv amandmana koji se predlažu u izvješću. Što se tiče amandmana o transparentnosti, mi smo predložili amandmane o suradnji sa lobistima i o odlučivanju o sastavljanju e, parlamentarnog odbora za etiku. Neću sada ulaziti u detalje, ali tu smo promovirali našu liniju zelenih sve to treba utvrditi poslovnikom i želimo da dođe do pravih kompromisa po ovim pitanjima. I sada posljednje. Mi smatramo da bismo trebali prizati pozornost na to da naši amandmani su najvažniji u pogledu sukoba interesa povjerenika u odboru Juri koji će glasovati o ovome sutra. Ako stvari budu išle kako smo predvidjeli, mislim da ćemo imati veliku većinu, ali da ćemo imati tu većinu i u Avku. Ovo je dobro izvješće i radili smo u jako dobroj kulturi suradnje i općenito dajemo podršku ovom izvješću. A to je, ali to je cilj naših amandmana. Mi mislimo da treba postići ravnotežu između regionalizacije i e, prava manjih klubova. Moramo imati efikasan i moderni parlament e, gdje nećemo podržavati e, uobičajene manevre, nego ćemo tražiti da se pravo na podnošenje amandmana poštuje, a pravo i neizražavanje drugačijeg mišljenja. Želimo postići pravu ravnotežu između svih ovih dimenzija. Hvala, Jo Hvala. Što se tiče samog poslovnika, ovo se možda čini stručnim pitanjem, ali je zapravo političko pitanje. Zato što se radi o politički važnim stvarima koje su jako važne po svojoj prilici za kulturu rada ovom parlamenta. Iz prošlosti smo dovukli neke stvari koje neće imati nikakvu budućnost. Na primjer, pisane izjave su jedan takav primjer. Ne znam, postoji li u nekom drugom parlamentu izvan odbora i izvan plenarne sjednice gdje se zastupnici mogu izraziti. Ne znam postoji li ovakva procedura pisanih izjava, posebice ako postoji većina. Dakle, to bi trebalo biti stajalište parlamenta, stajalište koje je valjano ali to je stara tradicija koju bismo trebali ukinuti možda i zato što sada imamo mnogo zakonodavnih aktivnosti u vezi sa Lisabonskim ugovorom. I još što se tiče glasovanja na plenoj sjednici, Richard je dao primjere pojednostavljenja. primjer, izvješće o razriješnicama za 47 agencija, to je stvarno mučenje. Ako postoji klub koji ima određene zadrške, to bi se svakako moglo onda reći na plenarnoj sjednici. Postoji onda i pitanje imuniteta, treba ćemo pojedinačna glasovanja, ali čini mi se da postoji određena rang lista zastupnika, ovisno o tome koliko izvješća je dobio zastupnik, onda imamo nekakvu rang listu i netko dospije na sam vrh te liste. Ali to nema nikakve veze s kvalitetom našega rada. Odlučeno je da će se sada tvoje izvješće pred, prezentirati prije Gigoldovog. Ja sam e, izvjestitelj u Sjeni za Gigoldovo izvješće. Mi smo mnogo radili na transparentnosti ovog parlamenta. Zato bih htio da neki elementi našega rada uđu u tvoj rad. Imamo dva pitanja vezana uz lobiste i sam otisak, takozvani otisak parlamentarnog zastupnika. Lobisti se definiraju kao interesne skupine na temelju registra. Ja ne vjerujem da se radi o pravom poslu, zato što vi imate eh, poljoprivrednike, imate odvjetnike, ali ne mislim da lobisti bi se trebali javljati kao takvi. Mi smo imali veliku raspravi na političkoj razini zbog slučaja Barozo. Imate slučajeve nekih zastupnika zbog kojih može doći, kojih može doći do sukoba interesa. Mi nismo zaposlenici E, parlamenta, nego smo izabrani zastupnici i na kraju mandata možemo se baviti nečim drugim. Dakle, gospodin Gigold je u izvješću rekao da ta nova aktivnost koju bismo mogli vršiti e, nakon zastupničkog mandata, e, da se ta nova dužnost treba učiniti predmetom obavijesti u sljedećih 18 mjeseci. Znam da postoje mnogi kolege, kolegice koji ubrzo odu i onda lobiraju za novog poslodavca. Mnogi zastupnici, međutim, koriste sve povlastice koje imamo za aktivnost lobiranja i to možda odmah dan nakon što su otišli. To je stvarno nedostatak ukusa, možemo reći. Do sada smo uvijek e, birali tajnim glasovanjem, a sada bi to bio presedan. Kulture u našim zemljama su različite. U parlamentu kad se osoba bira, obično je glasovanje tajno. Ne znam jesmo li u Europskom parlamentu došli do toga da su svi zastupnici slobodni u odlučivanju kod biranja osoba, mislim da ipak dolazi nekakav pritisak iz prijestolnica i daje se naznaka da se glasuje na određeni način. Dakle, slobodno glasovanje nije zapravo potpuno slobodno. Pogotovo što se tiče glasovanja o predsjedniku komisije. Hvala. George Chaplin. Hvala predsjednice. Zahvaljujem radnoj skupini i posebice Richardu na ovom dokumentu. Nekoliko stvari. Pisane izjave. E, jasno mi je da se to pretvorilo u e, nešto hiperapsurdno. Ipak, zašto? Jer ljudi iskorištavaju sustav a ovaj sustav obuhvaća rang listu zastupnika. To utječe na način na koji ljudi rade. Mi se trebamo koncentrirati na to, a ne na ukidanje pisanih izjava. Ja sam bio uključen u to, uvijek sam smatrao da tu postoji i nus pojave. Mislim da to nije baš jako korisno, ali svi kažu, a odlično, nešto smo učinili dobro za svijet mislim da bi svi zastupnici trebali imati šansu. A što se tiče razrješnica i proračuna, e, mnogi lopisti su me kontaktirali i mogu reći da sam stvar sagledao iz više perspektiva. E, mogu razumjeti to da bi se svaka agencija trebala uzeti u obzir zasebno i to je također stajalište odbora KONT i BADŽ. Postoji i njihovo obrazloženje koje je stvarno razumljivo. s druge strane, ja sam to pokušao provesti u prethodnom sazivu, ali mislim da nisam postigao dobre rezultate. U tom pogledu nadam se da će se ipak to postići, to je dobra ideja. Što se tiče e, o drugim sljedećim poslovima, da, to je hipotetski moguće. Moguće je da osoba kao ja na primjer u trenutku ode iz parlamenta. Znači li to da onda 18 e, mjeseci ne smijem uopće govoriti o Europskom parlamentu? Neki odmahuju glavom, ali ja znam koji je odgovor to je direktno povezano s tim. To je hipotetska situacija. Možda ću se ja naći u ovoj situaciji, ali dobro, onda ću predavanje u Europskom parlamentu držati na nekom drugom jeziku, tako da nitko ne razumije. Već je Richard rekao da ono što je na stolu je već eh, kompromis. Trudili smo se da E, sve predloge koje dajemo, e, da za sve dobijemo e, široki konsensus, ne samo od dva kluba, dva najveća kluba. U svakoj fazi postupka smo se trudili da uključimo i druge klubove. Naravno može da ne bude nekih iznenadnih pojava, Imali smo nekoliko radnih skupova, e, skupina e, koji su radili više od 100 sati. E, Nastavili smo uključiti i pravnike i ne, bi bilo začuđujuće ako dobijete pismo E, gospođo predsjednice, da smo nešto htjeli raditi iza zatvorenih vrata. To je jednostavno krivo. E, izbor predsjednika komisije, e, takovi izbori u najmanju ruku iz mog političkog stanovništa mogu, moraju biti tajna ta glasovanja kao i kod drugih e, glasovanja. Ako otvoreno glasujemo, onda će mnogi e, se neće usuditi glasati protiv ne, nečeg. E, pisane izjave, tu sam pragmatičan. A ako je to polje za igru u kolega koji to bole, ako ako se time nastaju, nastoje profilirati u ovom rangiranju e, zastupnika, onda mi je to draže nego, nego neki drugi načini profiliranja. E, prijedlog je sada došao u, postupku za proračun da se e, neke stvari mijenjaju, međutim taj je postupak već dovoljno složen neki jedan od izvjestitelja u sjeni je rekao to je o, težak brod i sad ne smemo na vrh tog broda još e, staviti vrlo složene stvari. Ka, pa bi se onda ipak brod prebrnuo. O, Mislim da e, taj postupak nije baš najbolji, ali to je uvijek bi bio škakljiv problem. E, ja e, predlažem da to još jedanput pogledamo kako se to rješava u velikim državama svijeta, na primjer u SAD-u pa, pa možda napravimo neku produbljenu studiju koja bi onda pokazala kako bismo poboljšali taj proračunski postupak. E, tema transparentnost. Ja nisam protivan e, novotarijama ili novim stvarima. O, E, ako se nešto usvoji sa 110 glasova za, a 100 protiv. E, mislim da e, bi za neke stvari trebali apsolutnu većinu doma. Ne smijemo napraviti tako. Jolana ne govori o tomu. Imamo statut o zastupnicima Eh, ako imamo postupak protiv nekog zastupnika eh, koji se isključuje eh, iz rada deset dana, on ipak sudjeluje u glasovanju. Ako usvojimo policijski postupak, onda ne možemo rješavati stvari koje proističu iz slobodnog mandata to se tiče e, pitanja e, što, e, što zastupniki smije ili ne smije raditi. Tu se također radi o dodatnim poslovima koje preuzima zastupnik izvan parlamenta. To se tiče kodeksa o ponašanju zastupnika. Mm, mm, mm, mi imamo jedan ministarski zakon za to u, Njemačkoj. E, tu sam rezerviran. Što, kad se radi o kvaliteti poslovnika, mislim da i tu možemo e, nešto popraviti. E, možemo pokušati možemo nešto reći o kvantitativnom e, načelu. To će onda možda promijeniti načine kako, kako rješavamo stvari i izgled ovog doma. Rainer Wieland je bio posljednji govornik. Prije no što dadem riječ Richardu, htio, bih e, e, spomenuti E, slijedila sam njemačku, njemački prijedlog kad smo e, čula sam predsjednik e, riječ predsjednik odbora a ne govorimo o predsjednicima odbora već smo govorili o predsjedniku komisije Richard imaš riječ evo to je zbog toga što u francuskom komision znači i komisiju i odbor. I, a u engleskom imamo committee and commission i commission. I, I could go on. Da, mogli bismo još o tome raspravljati. Još jedna stvar na tu temu. Dakle, imamo cijeli niz predsjednika Europi, komisije, parlamenta, vijeća sve zbog francuske riječi president na engleskom bismo mogli jednostavno reći engleske fraze speaker, governor, president, prime commissioner. I ljudi bi tada lijepo razlikovali pojedine funkcije. Treba se to prije referenduma objasniti i javnosti sada je stvar malo prekasna, kaže predsjedateljica. Ili sam trebao biti ovdje kada su izvorne ugovore dogovarali. No, očito da ovo ishodište svih problema u Europskoj uniji. Dakle, zahvalio bih najprije kolegama na komentarima i konstruktivnom načinu na koji se cijela ova rasprava vodila. Što se nekih stvari tiče, pojmenično glasanje za predsjednika komisije Jolanjan je u pravu, radi se o kulturološkoj razlici. Usporedbi s onim što se u nacionalnim parlamentima događa, ovo je nešto vrlo različito i ljudi su često poprilično vezani u svoje nacionalne tradicije. Zbog toga ja predlažem tu promjenu za predsjednika komisije smatram da bismo trebali imati javno glasanje, dakle poimenično, zbog toga što takozvani novi sistem špicen kandidata znači da mnogi zastupnici u parlamentu su izabrani na temelju toga da će podržati određenog kandidata za predsjednika. A kada je taj kandidat predložen, u redu je da javnost može lijepo vidjeti da li su ti zastupnici glasali u skladu sa svojim predizbornim običanjima. Dakle, recimo da IPP e kaže želimo da se gospodin Juncker ponovno vrati, bio je takav predsjednik sjajan, treba biti još jedan mandat ovdje i ukoliko je Europsko vijeće da taj prijedlog, ako se glasa tajno i EPP, nakon što je to već rekao, potajice svi glasaju protiv njega, ne mislim da bi to baš bilo u redu. Dakle, smatram da bi se trebalo javnom glasanju raditi. I u pravu da postoji opasnost da bi vlade mogle vršiti pritisak na zastupnike, ali sa tom opasnošću se suočavamo svaki dan, radu na zakonodavstvu. Dakle, kako bismo to izbjegli, trebalo bismo i za zakonodavstvo glasati potajice. Ta, to, bojim se, ne bi bilo u redu. No, možda nam se stalište tu ponešto razlikuju. Gospodine Anderson, hvala na pitanju o definiciji praga spomenuo sam to već ranije, ne razilazimo se tu toliko o mišljenjima, no mislim ne bismo e, definiciju srednjeg praga e, stavili isto kao niskog praga. Možemo ponovno vidjeti gdje bi trebao primijeniti ta srednja razina praga, pa reći imamo niži prag, no nemojmo uništavati tu hijerarhiju niskog, srednjeg, visokog praga kako smo već razvili. Što se tiče rodnih pitanja, ako se ne varam, amandmani koje ste podnijeli vrlo su slični na onome što je na radnim skupinama činjeno, pa pokušamo vidjeti da li postoji doista kakva e, razlika tu. Što se tematskih rasprava tiče, to je prijedlog za koji svaki klub ima pravo, da dakle, priprem, predložiti jednu raspravu bez rezolucije. Dakle, svaki mjesec jedna, jedan klub dolazi na red, ovisno njihovoj veličini, no postoji jedna zaštita, a to je da na temelju visokog praga konferencije predsjednika može e, isključiti neku temu, dakle primjerice da nekakva nečuvena skupina nešto nečuveno predloži, E, tako nešto bi, bi se moglo odbiti e, jednom visokom većinom, ako se navaram četiri petine glasova na konferenciji predsjednika. I mislim da bi imalo smisla ostaviti tu zaštitu, iako se možda u tome ne slažemo. Što se tiče e, mjesta u odborima za pojedine klubove, mislim da je to nešto što je osobito važno za male klubove. Ukoliko male klub ima samo jednog člana u odboru i taj član napusti klub, pridruži se drugom, tada je klub ostao bez svog predstavnika, a i svoje zamjensko mjesto također gubi. da mislim da ima e, smisla iz perspektive malih klubova e, da se zadrži ovo što smo predložili, a to je da klubovi mogu, kao što je sada sa zamjenskim članovima slučaj, nominirati svoje zamjenike i za odbore. pisane izjave. Jolajnen kaže da to ne postoji niti u jednom nacionalnom parlamentu. U donjem domu postoji nešto slično, early day motion, dakle zastupnici potpisuju pojedine stvari i doduše to nije nužno prevesti na dvadesetak jezika u donjem domu, no postupak je, dakle postupak je malo jednostavniji, ali svakako postoje tu različita stajališta, mislim da bi slobodno glasanje E, omogućilo svim klubovima da vide kako žele glasati, iako zastupnici mogu uvijek po svome glasati, ali to se može riješiti dakle, bilo kakvim jednostavnim glasanjem. S pravom smo ukazali također na e, položaj zastupnika. Neki zastupnici jednostavno svakakve stvari podnose deklaracije, ovo i ono, samo kako bi dobili više mjesto na ljestvici, na rangiranju. Te ljestvice provode vanjske agencije. Tako nešto ne možemo spriječiti, no možemo se pobrinuti da naši interni postupci ne potiču zastupnike da rade stvari samo kako bi se podigli na tim ljestvicama. Također način na koji izlažemo, prikazujemo stvari na web stranicama parlamenta a to je ono što vrlo često koriste te agencije za ranking, vide jednostavno koliko se puta koji zastupnik javio za riječ na plenarno i samo koriste web stranicu parlamenta kako bi se automatski prebrojao pobrojalo koliko se puta pojavi nečije ime. Gospodin Vilon, primjerice, kao potpredsjednik parlamenta, svaki puta kada nekom da riječ kao predsjedatelj, da tri riječi i sada riječ dobiva netko, to se onda može brojati i on će biti na vrhu ljestvice. Tako da postoji cijeli niz anomalija u sistemu, poprilično smiješno se ponekada to odražava. Ali dobar dio toga se ne tiče poslovnika, već načina na koji tehnički stvari predstavljamo na web stranicama parlamenta i slično, što je moguće promijeniti. No, to je također na predsjedništvu. Još jedna stvar, želimo li pisane izjave završiti, zadržati ili ne, spada u tu kategoriju. Hvala vam također na vašoj podršci što se tiče moje borbe sa odborom za proračunsku kontrolu. A što se transparentnosti tiče, mislim da ovaj paket koji smo naslijedili iz izvješća Gigold, velik dio onoga što ste rekli zapravo ukazuje na kompromise koji bi mogli biti izvedivi. Dakle, ne drugo radno mjesto ne bi trebalo biti zabranjeno, ako je netko poljoprivrednik zabranjen u parlament i ako kažete da on mora prodati svoju farmu, nikada nećete dobiti e, ljude na svoju stranu. Ključno je e, da neki rade kao i lobisti. Tu trebamo pronaći način, odgovarajući način da se stvari sroče, da se tako nešto riješi. Kao što je gospodin Viland rekao, trebamo apsolutnu većinu da se pravila promijene i zbog toga trebamo dalje raditi na tim pitanjima. Gospodin Šopflin. Dakle, na kompromisima još radimo, no ukoliko je zamisao da zastupnici koji napuste parlament jednostavno moraju tijekom prvih 18 mjeseci obavijestiti parlament o nekakvom nekakvim aktivnostima, radnom mjestu koje radi i parlament jednostavno provjeri da se ne radi ni o čemu nekompatibilno, mislim da ne bi trebao biti nikakav problem u predavanju na sveučilištu. No moramo se pobrinuti da način na koji je to sročeno odgovara stvarima. Gospodin Fox je rekao što je sa Goldman Sachsom. Da, mislim da tu cilja na bivšeg člana komisije i to je upravo one tip stvari koje brine kako nas, tako i javnost. Ne da li nakon povlačenja iz parlamenta predajete. Dakle, što se tiče pitanja gospodina Šepflina o razrišnicama za agencije, ja ponovno raspravi sa odborom KONT. Rad na razini odbora se može promijeniti samo onoliko koliko se smatra da je to potrebno. Odluka o svakoj pojedinoj agenciji se donosi na plenarnom zasjedanju u parlamentu, dakle radi se pravno različitim odlukama za svaku agenciju, razrešnica se ponovno daje ili ne daje za svaku agenciju. Sve što mi predlažemo promijeniti tehnika glasanja na plenarnoj. Dakle, da se ne zateknemo u situaciji gdje glasamo 47 puta, po dva puta, dakle mehanički sat vremena dižete i spuštate ruku. Dakle, glasilo bi se tada samo kada se dovodi u pitanje ono što je predložio odbor. Primjerice glasanje za podjelovima ili slično. Tada nam je to potrebno. Ali kada imamo 20 agencija sve u redu, nitko ne dovodi stvari u pitanje, onda takav oblik glasanja možemo e, skupno odraditi. To je jedna promjena. Čini mi se da sam spomenuo sve komentare, osim ako nisam nekoga zaboravio. No, poput pa gospodina Vilanda, zahvalio bih projektnom timu koji je toliko dobro surađivao s nama e, iz tajništva tijekom protekle dvije godine. Doista se fantastično odradili svoj posao kao i tajništvo odvora. I mislim da smo sve bliži konačnom rezultatu koji neće dramatično promijeniti naše postupke. Radi se jednoj e, evoluciji na temelju konsenzusa, ne baš revolucije, no nadam se da ćemo na mnogo praktičnih načina poboljšati funkcioniranje parlamenta. Hvala. Hvala Richard. Dakle, nastavit ćeš raditi sa izvjestiteljima u Sjeni i plan je da se na AFKU glasa 8.11. i nadamo se u prosincu na plenarnoj sjednici je Rainer nam je na početku izložio program, plan da se nova godina započne sa novim poslovnikom, tako da je to poprilično izgledno. U ime tajništva također bih želio reći, rekli su mi da će dati sve od sebe, da će vam pomoći identificirati te skupne amandmane za glasanje, tako da možemo preživjeti ta glasanja. Kolege, dobili ste i stanje što već informacije o tome da dokument e, s amandmanima Richarda Korbeta će biti do kraja današnjeg dana na raspolaganju na svim jezicima, To je dobra vijest. Dakle, kao što sam na početku predložila što se tiče promjene dnevnog reda, sada bih prešla na desetu točku dnevnog reda, to je Europski sustav osiguranja depozita. Dakle, to je nešto što sam ja izvjestiteljica za odbor Ekon. Situacija je poprilično složena jer imamo taj takozvani EDIS, Europski sustav osiguranja depozita koji je započeo sa izvješćem petero predsjednika i oni od vas koji su to pratili zamolio bih da oni koji žele razgovarati to učine van prostorije. Dakle, ovdje govorimo o jednom od elemenata bankovne unije, tako da vam je jasno koliko je pitanje važno za Europski parlament. AFKO je odlučio dati svoje mišljenje jer postoje neki ustavopravni aspekti eh, Edisa gdje su potrebna i naša stajališta. Zbog toga smo imenovali izvjestitelje za to. Vijeće je u međuvremenu također usvojilo e, plan rada kako bi dovršili bankovnu uniju i tu se od komisije traže mjere koje bi dalje smanjile rizik i olakšale stupanje na snagu Edisa. on na ovom portfelju već dosta vremena radi. Također smo imali zamisao da se najprije pripremi radni dokument, što je učinio odbor Ekon u lipnju i još uvijek čekamo studiju utjecaja Europske komisije koja nije došla do trenutka kada je prijedlog iznesen dakle pred više od godinu dana a prema posljednjim informacijama iz odbora Ekon o ovom bi se moglo raspravljati tijekom prve razmjene stajališta 9. ili 10. studenog. Moja kratko izlaganje danas ćemo smatrati prvom razmjenom stajališta i sljedeći sastanak već će biti, već će se baviti tekstom prijedloga mišljenja. Dakle, željela bih da nekoliko ključnih stvari imate na umu kao izvjestiteljica. Ovdje govorimo o izmjeni uredbe koja se nečim drugim bavi. E, to je uredba o jedinstvenom sanacijskom odboru i kroz izmjenu toga EZIT EDIS, sustav osiguranja depozita, će biti stvoren i preći ćemo sa razine nacionalnih sistema i jamstva osiguranja depozita na europski mehanizam punog e, osiguranja nacionalnih programa osiguranja do 2024. Dakle, po tome vidimo da će se raditi o jednom dugotrajnijem postup, postupnom procesu i fond koji ćemo uspostaviti, fond za osiguranje depozita, će biti financiran doprinosima koji će se direktno uplaćivati e, jedanstvenom sanacijskom odboru Također imat ćemo tri faze u tome, dakle, jedan cijeli proces koji će zapravo i povelike institucionalne izazove otvoriti. Koja su, koja su pitanja koja nas brinu kao odbor AFKO i koja smatramo da su u našoj nadležnosti prije svega činjenica da se neće stvoriti nikakva nova institucija, već da će postojeće institucije dobiti nove zadatke i također morat ćemo promijeniti način na koji se stvarima upravljam. To naravno stvara znatne probleme i za to bi moglo trebati detaljnije analizirati cijeli proces gdje je naravno i važno mišljenje parlamenta. Druga stvar koju mislim da je s naše perspektive važna je da postoje veze između pojedinih e, sastavnih elemenata bankovne unije i pitanje sekvenciranja mutualizacije. Dakle, jedan dugotrajni proces je to za koji će biti postupno e, proveden EDIS i doći će do diskvalifikacije nacionalnih programa za osiguranje depozita. Tako da se moramo pobrinuti da postoji dostatna pravna sigurnost i transparentnost u tom cijelom procesu i za to je mišljenje odbora AFKO korisno. Mislim da sada neću više u detalje ulaziti, već bih samo zamolila izvjestitelje u sjeni da li žele nešto već u ovoj fazi komentirati ili želite više detalja čuti ili ćemo to staviti za trenutak kada ćemo izlagati samo izvješće u studenom. Dakle, ako želite da uđemo malo više u detalje potencijalnog mišljenja, svakako to mogu učiniti, no mislim da možemo pričekati i sljedeću fazu. Majte, izvali. Ako želiš, mogu ja još detaljnije nešto reći. Uh, so, Maite, you, don't want uh, Nećeš uzeti riječ, Majte? Ne, hvala. Ja sam već rekla da koje je mišljenje izvestiteljice u sjeni. Dobro, ukoliko nemamo nikakvih daljnjih komentara, Mercedes Breso, koja je također izvestiteljica u sjeni socijalista, može uzeti riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem na ovim objašnjenjima. Mislim da je dobro što smo odlučili da imamo izvješće zato što ovdje imamo mnogo važnih institucionalnih aspekata. Vi ste sami spomenuli transparentnost gdje će biti vrlo jasno koji će slijed vidi e, s jedne strane nacionalni sustav jamčenja depozita, s druge strane europski. Dakle, jasno je da ne možemo imati sustav koji će jamčiti ono što se najprije ne zajamči na razini država članica. Jasno je da zbog toga trebamo imati jasnoću i transparentnost u nacionalnim sustava, a nakon toga moramo znati točno kako se prelazi od nacionalnog jamstva na europsko, uključujući i pravila za koje vjerujem da će predvidjeti da države moraju reosiguranje izvršiti same, odnosno morat će nešto platiti kako bi se sve skupa zajamčilo na europskoj razini. Sa zanimanjem ću pratiti pisanje ovog mišljenja, o tome ćemo još detaljnije razgovarati, ali tema je svakako osjetljiva. Jasnoća, transparentnost e, sustava garancije depozita u Europi s jedne strane obuhvaća i aspekt povjerenja građana, a s druge strane tu se radi i o povjerenju tržišta u europski bankovni sustav a to je još jedna vrlo osjetljiva tema. Dakle, kvaliteta sustava i njegova apsolutna transparentnost mislim da su za nas jako važne teme. Kao što sam rekla, trenutno primamo na znanje vaše izvješće, a kad budemo dobili pisani tekst, imat ćemo i drugu raspravu, onda ćemo dati i naš doprinos. Osobno mi je jako drago ipak e, da smo odlučili se baviti ovim izvješćem, odnosno mišljenjem, zato što je dobro shvatiti kako su sustavi međusobno povezani i e, kako se provodi transparentnost, kako bi svima, e, se svima i štedišama i financijskom sustavu i raznim financijskim subjektima zajamčila sigurnost i transparentnost. Majte, izvali. E, S obzirom da izvestitelj Sjeni nije prisutan, ja ću umjesto njega govoriti. Jedna od ključnih stvari za moj klub je činjenica da pokušavamo doći do jednog europskog sistema koji će moći osigurati deposite. Transparentnost je već kolega spomenuo, no uz to postoji još jedan važan aspekt. Dakle, aspekt s kojim se ne možemo složiti. E, trebalo bi doći do jednog međuinstitucionalnog sporazuma koji će biti temelj ovoga. A to znači da trebamo imati jednoglasnost, a ne većinu i to je također pitanje demokracije i uloge samog parlamenta. Nadalje, izvjestitelju Sijeni želio bi naglasiti da provedbu trebamo napraviti progresivno i ispuniti određene parametre kako bismo se pobrinuli da dođe do potpune mutualizacije i kao što je to već rekla gospođa Breso, svaka faza mora biti transparentna i komisija ju mora procijeniti. Radi se doista o važnom koraku koji mora biti proveden transparentno uz izvješćivanje parlamenta i vijeća, jer taj treći stup treba ispuniti očekivanja europskih građana mora biti učinkovit, transparentan, trebamo imati nadzor. Jer mora postati određena razina jamstva za depozite diljem Europe. Trenutno građani dosta sumnjaju u naše aktivnosti. Hvala, da li se još netko javlja za riječ? Ako ne, samo bih vas obavijestila da ćemo razmjenu mišljenja na temelju izvješća održati 29.11. I tada ćemo predložiti rok za podnošenje amandmana 6.12. te glasati krajem siječnja. No, to je sve pod pretpostavkom da će i Ekon dovoljno brzo raditi na tome što još nije u ovoj fazi sigurno. Dakle, imamo dovoljno vremena da i mi budemo fleksibilni i prilagodimo se programu Ekona. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda, a u 11 ćemo imati glasanje, pa pričekajmo 10 minuta da se svi kolege okupe. 10 minuta pauze. Odnosno prekidanje. Hvala Hvala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 Otvaramo glasanje. Provjera aparata. Možemo li zatvoriti glasanje nakon provjere? Kompromis tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis B, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C, za, u dva dijela. Prvi dio kompromisa C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio kompromisa C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 14. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Provjera amandmana 14. Otvaram glasanje. EPP ima jednog glasača, dva glasa previše. Sad vas nema dovoljno. Zatvaram glasanje. odbija se. Odbija se. Odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Mislim da se odbija provjera. Amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis kompromis D. Imamo dva dijela. Tko je za prvi dio? Kompromis D. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio kompromisa D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A amandman 26. Amandman 26. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 o Amandman 28, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30, za, protiv, provjera amandmana 30. Otvaram glasanje. Dvije, dva kolege nisu glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Amandman 32, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jedan zastupnik previše. E, jedan iz EPP-a. Samo jedna osoba mora povući kartici. Ja ću, evo, maknut karticu za EPP. Zatvaram glasanje. Usvaja se. To je bilo 32. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, mislim da se odbija provjera, amandman 36, otvaram glasanje. Ja ću opet povući karticu, imamo jedan glas previše. Odbija se. Amandman 37 i 38. Glasamo zajedno za dva amandmana. Za. Identični su. E, I 7, 8, 9 Zajedno glasamo za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Idemo na amandman 40. to je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se 42 za, protiv, suzdržani, odbija se 43 za, protiv, mislim da se odbija. Niko ne viče, odbija se 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se 45 za, protiv, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis E, za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis F, tko je za, F, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 61, amandman 61, tko je za, 61, za, protiv, provjera amandmana 61. Imamo još jednom glas, jedan glas EPP-a previše. 61. Zatvaram glasanja. Odbija se amandman 62. Tko je za? Protiv? Ne znam. Glasamo o 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 63. Tko je za? Protiv? Provjera 63. Otvaram glasanje. Povlačim karticu, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 64. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 65 za. Protiv. Provjera 65. Zatvaram glasanje odbija se 66, tko je za, protiv, provjera 66, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvaja se, imamo konačno glasanje elektronički, Glasat ću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 15 e, prema 8. Ramon Horeg. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. E, to e elektronska demokracija. Da ću vam odmah riječ. Ramon, možete početi sa prezentacijom. Gracias, presidenta. Bueno, el proyecto de informe que, que les presento, señorías. Mm, hvala predsjednice. Nacrt izvješća koji vam predstavljam je početni e, dokument koji je sada pre nama. E, mm, u prvom redu hvala svima na doprinosima Imali smo dobre rasprave, dva puta smo se sastali da razmatramo ovaj izvještaj. E, vaši prijedlozi su bili vrlo korisni, bili su uključeni u sadašnji tekst. E, podsjećam vas da e, imamo dugačak raspored jer smo imali niz drugih tema koji smo obrađivali istovremeno. Mm, idemo do 8. studenog s ovim pripremama pa možete podnašati amandman. E, sve amandmane pozdravljamo. E, jer da budemo iskreni, ovo, ovaj izvještaj e, treba specifične prijedloge Cilj e, izvještaja jeste da analizira odnose između demokracije i medija i tehnologije. E, ono što e, zovemo ICT, internetska komunikacija i tehnologija. S tim na umu mislim da je cilj izvještaja dvostruk. Moramo spoznati da je demokracija u krizi na mnogim područjima. E, kredibilnost, e, građani ne vjeruju vlastima koje e, često donose odluke koje ozbiljno pogađaju te građane građani se smatraju udaljenima od demokratskih kanala, e, tržišnih kanala i e, Europe. E, oni žele demokratski sustav. Imamo i fenomen razočaranjem, razočaranje demokracijom na mnogim područjima. To je rezultat devalvacije temelja naše e, e, socijalne države. Stoga trebamo raspravu o demokraciji. A druga glavna ideja jeste sljedeća. Komunikacije tehnologija, one nam daju mogućnosti. Da, li nam one daju mogućnosti da sudjelujemo, sudjelujemo u demokraciji? Ja, Podsjećam vas na ključne ideje. Važno je da imamo kontekst za raspravu. Gledamo vezu između e, IT tehnologija i demokracije. to e, definiraju komisija i vijeće već neko vrijeme. O tome se vode rasprave desetak godina u raznim europskim demokratskim institucijama. Izvještaj se referira na tri, e, e, tri razine gdje te tehnologije mogu poboljšati demokraciju. E-upravljanje u prvom redu, e, veza između vlada i naroda, mm, Mm, recimo da li se radi o, telefonskim, e, da li se radi o bolničkim e, operacijama ili nečem drugom. Drugo, demokratsko odlučivanje. Kako e, komunikacijska tehnologija može poboljšati političko odlučivanje? kako se e, i ICT može koristiti na poboljšanju donošenja odluka. I ovdje gledamo kako građani mogu sudjelovati u, glasanju ili e, sudjelovati u donošenju odluka. Imali smo e, sedam država članica koje su na tom području napredovala a gledali smo i što radi komisija kad se radi o odlučivanju i e, sudjelovanju građana u tome. Naravno, e, imamo tu mnogo iskustava koje možemo koristiti. Izvještaj e, također spominje nekoliko teškoća. Ne tražimo a, a alternativnu demokraciju. Koji puta su e, ljudi jako radikalni i misle da e, e-tehnologija e, potresa same temelje demokracije. To može biti idealni oblik demokracije reprezentativna demokracija tu vidimo razlike u posljednjih nekoliko desetljeća. Međutim, i te tehnologija ne smije promijeniti temelje e, demokracije. Suverenitet je u rukama naroda, a odluke se donose od onih koji su izabrani na svoje dužnosti. E, ne tražimo alternativni sustav e, za demokraciju. Isto tako kad se radi o teškoćama, e, nešto nas jako brine, a to se ne spominje dovoljno u izvještaju. Milijuni mreža se ne mogu pomiješati s onim e, sa, što javno mišljenje izražava kroz te mreže. Koji puta mišljenje koje se e, vidi na medijima e, je rezultat manipulacija. Ono što dobivamo od mreža nije e, nužno stvarno javno mišljenje i to je potrebno naglasiti. Ne smijemo prenaglasiti važnost poruka koje dobivamo preko mreža jer to sve može biti iskrivljeno tu upozoravamo na ono što su članovi AFKO-a već e, rekli u prošlim raspravama. Na primjer, mm, ne možete imati poštanu sudjelovanje u demokratskom sustavu ako E, ne obrazuje, obrazujete ljudi, ljude za korištenje te sustava, tu imamo klasne razlike, razlike u obrazovanju i tako dalje. E, koji puta na nekim područjima nemamo dobru pokrivenost mreža, imamo e, i demokratski jaz zbog raznih, raznih razina digitalizacije E, e, imamo e, obrazovne jazove, društvene jazove koje treba imati na umu kad gledamo korištenje elektronskih tehnologija kao načina sudjelovanja građana u demokraciji. Evo imamo ova upozorenja ova objašnjenja. Imamo mm, e, izvještaj da je 14 ili 15 preporuka na dvije stranice. E, između stranica 8 e, i 8 i 12. Tu se pokazuje kako Eh, unaprijediti demokratski sustav u državama članic u, u Europskoj uniji. Eh, to se tiče političkih eh, stranaka, zastupnika i svih drugih aktera. elektrosna tehnologija olakšava korištenje e-demokracije, e-participacije i e-glasanja na kraju dana te su preporuke malo e, generičke i malo e, nejasne. Nisam htio preokrenuti propise, propise demokracije. E, želio sam imati generički izvještaj koji će E, biti prihvatljiv za e, široku publiku. To je cilj e, izvještaja. Evo to sam htio reći. Osobno mislim to jest osobno mogu reći da ću prihvatiti sve vaše prijedloge. Ruke su mi vezane što se tiče broja riječi ja bih htio da ovaj dokument bude bolji, htio bih da bude popravljen vašim primjedbama i razmišljanjima. sigurno znate da je to zanimljiva tema, a politički govoreći e, izvještaj je došao u pravo vrijeme. Mm, mislim da će klubovi dati e, dobar materijal za razmišljanje. E, imamo i rok za amandmane. Hvala u ime Pučana Kristijan. Hvala predsjednice, e, hvala kolegi e, za ovaj nacrt izvještaja. Ovo je jedan projekt koji je bogat i dobro sastavljen E, on je već dobro razvijen i ima konkretne prijedlage e, da, kako bi se realizirao potencijal e-demokracije. E, dati ću neke prijedloge za amandmane. E, u uvodnoj izjavi A. točno je da smo imali rasprave, mnoge rasprave kad smo radili na prvom dokumentu, radnom dokumentu o dijagnostici stanja naše e, demokracije u e, vremenu elektronske tehnologije. I tu se kaže da javnost ima e, osjećaj da nisu dovoljno predstavljani u odlučivanju. To je, je problem, problem e, digitalnog doba. Kad kažemo da e, javnost ima taj osjećaj, onda e, dovodite u pitanje same temelje naše demokracije. Ako je javnost ima to mišljenje, onda je gotovo ono što se kaže u radnom dokumentu je bilo e, bolje e, procjenjivanje sadašnje situacije. E, govorili smo o razačaranju javnosti i govorili smo o apatiji. Mislim da je to bolji odrad sadašnjeg stanja i osjećaja javnosti, a ne da su loše predstavljeni. E, vi ste rekli da političari govore o tom neadekvatnom predstavljanju. E, ne, ne, kaže to, ne kažu to naši građani. Imamo preporuke u drugom dijelu. Mislim da bismo mogli dodati uvodnu izjavu koje bi rekli da e, e-tehnologije su sada u središtu načina upravljanja i da možemo poboljšati načine e-vladanja u našim državama članicama. To bi bila dodatna uh, uvodna izjava. I onda bismo dalje konsolidirali prijedloge koje imamo u drugom dijelu. Što se tiče prvog stavka, prve točke, E, sumnjam da možemo da možemo pozdraviti e, e, e-demokraciju, welcome e-democracy. Mm, mm, mm. To je potencijal. Mi to, kad pozdravljamo, onda to znači da već je to gotovo, da postoji. Mislim da treba pocrtati ovdje jer e, potencijalne koristi e-demokracije jer je to tek potencijal koji se nije ostvario. Slažem se s druge strane sa onim što se kaže u prvom stavku prema kojem e, e-demokracija je e, komplementarna konvencijalnim oblicima demokracije. Isto se tiče elektroničkog glasanja. Treba ga spomenuti svakako. Trebalo bi malo pojasniti o čemu se govori. Stavak e, peti e, govori o glasanju na e, daljinu. Remote Internet Voting. Treba pozvati države članice da taj način glasanja bude stvarno legalan. E, spominje se Estonija u stavku 6. E, jedan od razloga uspjeha tog iskustva u Estoniji e, internetskog glasanja je, jeste da su ljudi imali u to povjerenja, da je taj način glasanja bio osiguran. I pa je trećina građana glasala na taj način. To je povjerenje koje e, dolazi od sigurnog sustava. U stavku 7 e, imamo jedan izazov – to je manipulacija rasprava na, preko interneta. Tehno, to shvaćam na taj način da bilo bi dobro da čujemo izvjestitelja što on misli o tome. E, što znači ta izjava? Glavni izazav jest da imamo osigurane sustave, sigurne sustave zaštićene sustave. Takovi sustavi e, e, osiguravaju privatnost podataka i tako potiču povjerenje građana. Imamo mnogo e, korisnih preporuka, stavak 8 na primjer je koristan. Općenito dijelim vaše preporuke. U stavku 15 poziva se komisija da razmotri načine internetskog glasanja do 2017. E, to je zaista jako brzo i pitam se da li je to moguće e, jer e, nemamo još te kompetencije E, države članice moraju poboljšati svoje elektroničke sustave, internetske sustave. To je naravno dodatna mogućnost glasanja. Mm. Ali moramo biti e, realni što se tiče vremenskog rasporeda u stavku 17 mogli bismo malo ugušiti e, taj stavak. Elektronski parlament e, ide iznad e, sudjelovanja izabranih zastupnika. Govori se o tome kako zastupnici koriste elektronske medije za zakonodavstvo, peticije i tako dalje. Naš parlament je u tome napredovao, to je točno, ali e, to još nije prevladalo kao način e, djelovanja. Zahvaljujem na pažnji. Hvala vam lijepa. Hvala. A sada ćemo imati izvjestelju sjeni. Gospodin Mezdovski nije ovdje, nitko ga ne zamjenjuje. Dobro, majte, zamjenjuje Silvi, izvoli. Hvala, evo samo kratko, predsjednice. Ja nisam izvjestiteljica u Sijeni, no kolegica nije mogla biti danas ovdje. Nisam pročitala čitav tekst, pa ću postaviti osobno pitanje. Slušala sam što ste rekli, činilo mi se da je to sve zanimljivo. Slažem se s većim dijelom ovog izvješća i perspektiva koje ste vi predstavili. Čini mi se da je ovaj stav koji vi imate vrlo pozitivan i pametan je smjer, koji ste odabrali, ali želim nešto reći o onome što ovdje nedostaje. A nedostaje procjena kvalitete e, upravljanja odnosno reprezentativnosti. To nije subjektivna stvar, jer kvaliteta demokratskog predstavljanja je nešto što je vrlo važno. Bez obzira na to što se govori o IKT-u, to je sve važno, ali nemamo univerzalno rješenje za demokratsku reprezentaciju, e, demokratsko zastupanje. Pitanje koje si postavljamo stvarno nije jednostavno. Jer to je pitanje u vezi s našom vlastitom kvalitetom rada, ali moramo to reći. Hvala. Sorry. Thank you, Oprostite. Hvala predsjednice. Zahvaljujem kolegi Atondu. Za razliku od kolege Prede, ja smatram da je jako važno i zbog toga što se događa sada u Europi imati e, uvodnu izjavu A i koristiti riječ neadekvatnog e, zastupanja. Mislim da je to ne samo točno, nego to se stvarno podudara sa stvarnošću. Još neke stvari koje ovdje cijenim u ovom izvješću su članak o digitalnom jazu i o tome što se jasno kaže da se radi o pitanju dobi, o zemljopisnom položaju. Dakle, ne radi se samo o obrazovanju, nego i o e, zemljopisnim područjima koji nemaju pokrivenost digitalnim tehnologijama. Cijenim i dio o zaštiti podataka, e, posebice članak 16. o potrebi da sigurnost ne postane mjera kojom ćemo izbjeći uključivanje pojedinaca i skupina. Imam nekoliko poteškoća u vezi s kojima ću uložiti amandmane. Dakle, nakon tako savršenog uvoda o krizi demokracije, posljedice, odnosno zaključci koje smo, e, do kojih smo došli, čini mi se da je to sve previše općenito izraženo. Evo članak prvi. Ja se ne bih ovdje bojala govoriti o alternativnim demokratskim sustavima. Alternativa nije revolucija, to nije napad na Bastilju, to je alternativa, a u demokraciji je uvijek pozitivno kada pokušavate iznaći nekakvu alternativu. Dakle, e, demokracija nije samo potpora za jačanje tradicionalne demokracije. Ova tradicionalna demokracija, kao što je sam kolega Tondo rekao, je u trenutku krize Zatim, nešto mi ne štima što se tiče zaključaka. I još nešto u vezi s čime ću uložiti amandmane. To je dio o građanskoj inicijativi. Ja e, imam kritični stav u odnosu na kolegu Atonda, u odnosu na e, nejasne odgovore koje daje komisija i ne sviđa mi se restriktivni pristup komisije vezano uz druge e, mogućnosti. Ja ću možda neke stvari još produbiti za koje smatram da su ovdje preopćenito riješene. Pogotovo što se tiče takozvani outsourcing. Mislim da nije dobro reći da smo otvoreni za E, eksperimentiranje jer imamo jako puno iskustva na koje se možemo pozvati. Što se tiče digitalnog jaza, mislim da je točno ono što je do sada rečeno, ali ja bih još dodala vrlo jasno proširivanje prava, slobode na izražavanje, na obrazovanje, ali i tu su prava na razvoj i socijalna prava. E, ta su prava jako važna jer omogućavaju premošćivanje digitalnog jaza. Još nešto. U članku broj 1 govori se o citizen enablement. To bi bio odgovor, odnosno jedan od odgovora koji e, demokracija može dati na krizu demokracije. Ja bih ovdje koristila riječ empowerment građana. Dakle, jačanje građana, to je pojam na kojem je radio Martija Sen i mislim da bi to bilo dobro unijeti ovo izvješće. Žao mi je što se ovdje ne citira Europska povelja o internetskim e, pravima. Ovdje je to, to smo imali u radnoj verziji dokumenta, a sada je to izbačeno iz ovog izvješća. Jasno mi je da imamo limitirani prostor, ali možda bismo mogli ponovno uvrstiti ovu povelju o pravima koja na vrlo jasan način iskazuje koja su prava građana u e-demokraciji. Hvala. Hvala. Barbara. Ne znam želi li netko nešto reći u ime Pascal Duran. Ne, onda gospođa Adinolfi ima riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem kao prvo kolegi na ovom dokumentu. Vrlo dobro poznajem koliko je teško sve sažeti u nekoliko riječi. Jučer smo izglasali ovo mišljenje odboru za kulturu, a to će se onda priložiti vašem dokumentu. Ja sam bila izvjestiteljica, zato mogu reći da ovaj dokument i dokument koji je izglasan odbor za kulturu su vrlo uravnoteženi dokumenti i e, možemo iz njih izvući mnogo točaka koje onda možemo produbiti. Žao mi je što nije prošao amandman o e, povelji o temeljnim pravima. Mi ćemo to ponovno predložiti ovdje u odboru AFKO, zato što smo se u odboru za kulturu koncentrirali na specifičnosti odbora za kulturu, to je građanstvo, na primjer, dok smo zajedno sa drugim izvjestiteljima u Sjeni odlučili razlikovati e, naša dva izvješća, da to budu različita izvješća odbora AFKO i odbora KULT. Što se tiče ovog dokumenta, zahvaljujem vam zato što ste postigli dobru ravnotežu. Mi ćemo također uložiti nove amandmane. Bilo bi mi drago eh, imati više amandmana o eh, medijskoj pismenosti. Vrlo često se govori o problemu sigurnosti mreže, kaže se da mreža, mrežom možemo manipulirati, ali to se može dogoditi bilo gdje, pa čak i u tradicionalnom kontekstu. Imate eklatantne sustave u Europi, eh, primjere u Europi, gdje se nešto poništava pa se mora ponoviti. Naš glavni fokus e, europskih zastupnika jest da moramo postići to da politika ojača svijest građana o važnosti informacija. Koliko je važno koristiti komunikacijska sredstva. Javnim mjenjem možete manipulirati i to ne samo na mreži, nego možete to činiti i tradicionalnim eh, načinima komunikacije. Zato moramo produbiti pojam medijske pismenosti. Eh, već neko vrijeme znamo da postoje dva projekta. Jedan projekt predstavit će se idućeg tjedna, eh, vodi ga opća uprava ITEC to je stari pilot projekt koji onda ta opća uprava dalje razvila kako bi se povećalo sudjelovanje građana Europske unije u procesu donošenja odluka institucija. A drugi projekt, e, za taj drugi projekt izabrala me STOA, to je istraživanje koje je još u fazi proučavanja. Radi se o projektu koji sam ja predložio u srpnju 2015. E, Technology Option and System to Strengthen Participatory Democracy, dakle za jačanje e, direktne demokracije. Mislim da je važno shvatiti što postoji izvan Brisela, izvan Europske unije, što se pokreće u svijetu u tom pogledu. Svakako imamo neke kvalitetne primjere kao što je Estonija, ali imamo i države izvan Europske unije gdje to dobro funkcionira. Pozivam vas već sada na prezentaciju u, koja će se održati u Strasburu krajem godine, vjerujem. Što bih mogla još reći? Mi ćemo svakako uložiti amandmane u vezi sa medijskom pismenošću i sa e, digitalnim jazom. Važno je da svi imaju jednostavan pristup mreži. Zahvaljujem. Hvala. Sada se vraćamo na zelene. To nije Pascal, nego Max Anderson je izvjestilj u sjeni. Izvoli. Hvala predsjednice, pozdravljam ovo izvješće i zahvaljujem izvjestitelju. Tu ima mnogo pozitivnih stvari u ovom izvješću, a mnogo ih je više e, koliko bismo ih mogli još unijeti. Vjerujem da bi se onda to moglo možda pretvoriti u božično drvce i imat ćemo ovdje doprinos svih zastupnika koji bi htjeli e, ući E, svojim doprinosom u ovu priču. Evo, reći ću što je ovdje pozitivno. Mi predlažemo neke amandmane. Ja ću sada iznijeti samo dva otvoreni besplatni standard, e, besplatni softver je nešto što bi trebalo svakako spomenuti ovdje. Time bi se moglo uštedjeti jako puno novca. Radi se o pitanju demokracije. Ako ste vi građanin, trebali biste biti u stanju komunicirati putem e, računala s vašom vladom, bez obzira na operativni sustav koji koristite. Trebali biste biti u stanju također čitati dokumente koje predstavlja vlada i to um, dokumente unazad čak do deset godina. E, to je važno za uh, besplatan standard, za besplatno, besplatan software i otvoreni standard. Um, Mislim da ćemo imati prilično žustru raspravu u vezi s ovim dokumentom. Postoje neki teški problemi sa e, glasanjem na daljinu. Tu postoji e, rizik da će e, dominantni subjekti u obitelji glasovati umjesto drugih članova obitelji to će biti jako teško kontrolirati. Vi ne možete instalirati e, sigurnosnu kameru u svim stanovima građana Europske unije. Ako imate izbore e, gdje postoji generacijski jaz ili postoji veliki jaz u zastupljenosti e, spolova, onda će tu biti problem. Problem e-glasovanja je da ako imate sustav glasovanja, on treba biti siguran, trebate, ga osigurati, morate biti u stanju provjeriti da se nije manipuliralo glasovima. Gospodin Preda se vratio i sada ga upozoravam. Idući put kad budemo razgovarali, pitaću ga kako će on provjeriti da sustav Estonije i crnih kutija i može biti osiguran. Kako ćete povjerovati da se nije manipuliralo glasovima? Kako ćete biti sigurni da je sustav siguran? A sustav glasovanja na daljinu je nešto u vezi s čime sam ja skeptičan. Treba postojati način neovisnog provjeravanja da e, su glasovi E, dani na e, zakonit način i da je glasovanje bilo tajno. To ne, se ne smije dovesti u pitanje. Hvala, Mercedes Breso. Hvala, zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem izvjestitelju. Ovo je izvješće vrlo bogato mnogim elementima, kao što smo već vidjeli u ovom, ovoj raspravi i oko tih elemenata se može i dalje razgovarati. Mi smo htjeli da ovo izvješće bude povjereno izvjestitelju socijalista i demokrata zato što smatramo da je Europska unija prilično e, veliko područje čak i uz odlazak Ujedinjene kraljevine i smatramo da bi se ta Europa mogla proširivati u buduće. Dakle, prostor demokracije, a prostor sudjelovanja je vrlo važan prostor, još važniji u nekim državama koje su manjih površina i gdje se instrumenti direktne demokracije mogu koristiti. Na razini Europske unije tradicionalne ni načini glasovanja su prilično skupi. E, to je vrlo komplicirano. Ali upravo za ovu regiju, ovo područje, ja smatram da bi se Europska unija trebala pobrinuti da od e-demokracije napravi europski prostor demokracije, ali i europski prostor prava. Spomenuta su neka pitanja kao na primjer jamstva za e-glasovanje. To vrijedi i u ovom slučaju. Mi znamo da je moguće kupiti stotine avatara, odnosno fiktivnih identiteta i na taj način onda pokušati utjecati na nečije odluke. Ako želimo da to postane pravi prostor demokracije i konzultacije građana, mi moramo sa europske razine razmišljati o tome kako zajamčiti to pravo svim građanima Europske unije. Htjela bih nešto sugerirati izvjestitelju. E, smatram da tu postoji prvi važan problem, to je digitalni identitet. Mm, kako bismo mogli provesti mnogo toga o čemu smo govorili unutar prostora prava, digitalni identitet je ključan element. Jer mi želimo da se to onda koristi na europskoj razini. Zato smatram da trebamo riješiti probleme standardizacije koje obično imamo s novim instrumentima. Znači, Europska unija bi trebala predložiti tehničke mjere kojom bi se moglo, mogu postići identitet, elektronički identitet na mm, europskoj razini, a onda bismo imali razna djelovanja na razini demokracije Europske unije. Inače, postoje i neki rizici. znamo da sve tehnološke inovacije, e, sve to ima i neke ex post probleme, provjere. E, znamo da svi mi imamo električnu energiju, ali imamo različite utičnice po Europi. Dakle, zajednički identitet je najvažnija stvar ovdje, to je moja prva sugestija a sve ostale stvari bi se mogle zakomplicirati ako ne riješimo prvo to. Drugo, prostor prava. Jasno je da demokracija mora biti ne samo prostor sloboda, nego i prostor prava, prostor gdje se poštuju prava sviju. Bez sumnje, ako vi kupite 100 različitih fiktivnih identiteta, vi ćete moći utjecati na glasovanje i stvoriti probleme nekim osobama. E, posebice osobama koje imaju neke odgovornosti i koji su javne ličnosti ne postoji digitalna policija, ne postoji subjekt koji bi mogao provjeriti je li došlo do zloporabe, a stalno dolazi do zloporaba na mreži, stalno čujemo o slučajevima e, klevete na mreži, a mreža nema granica. To je tema koju treba riješiti na europskoj razini. Dakle, kako stvoriti e, prostor prava, a ne samo prostor demokracije na mreži. Demokracija i prava uvijek idu u korak e, jedni s drugima i moramo prvo zajamčiti temeljna prava, a ta prava je tako lako prekršiti i to u mnogim situacijama. E, Lako ih je prekršiti u svijetu gdje je kontrola identiteta još uvijek e, vrlo složeno pitanje. I još posljednje što sam htjela reći. Digitalni jaz trebamo izbjeći. E, mi pomoću amandmana možemo sada obogatiti ovaj dio vezan uz medije jer jasno je da određena osoba može imati poteškoće u baratanju kompjuterom, ali možda ipak takva osoba želi sudjelovati u demokraciji. Ti si predložio korištenje e, knjižnica, ali možda bi se moglo predložiti to da se u takvim knjižnicama ponudi pomoć onima koji možda nisu toliko vješti, barem prvih nekoliko puta, u e, baratanju kompleksnim sustavima za pristupanje nekakvom glasovanju. E-glasovanje će biti na samom kraju postupka u kojem mi stvaramo digitalni identitet i dajemo nekakva jamstva u vezi sa identitetom osoba, a osobe se moraju identificirati. E, moraju se e, moraju reći koji je njihov identitet, ali nakon toga možemo tek provesti glasovanje. Jasno da tu postoje razlika između konzultacije, kakav je referendum, i glasovanja u punom smislu te riječi. Dakle, bilo bi zanimljivo i eksperimentirati E, i napraviti nekakav pokus, ne imati samo klasičnu konzultaciju, nego možda pitati građane za mišljenje o relevantnim temama. Eto, imat ćemo uvijek taj dvostruki problem, problem identiteta i prostora prava. Hvala. Thank you. Hvala Fabio Castaldo. Thank you Hvala lijepo. na španjolskom ću se zahvaliti Ramonu na odličnom obavljenom poslu na ovom dosijevu. On se ovdje bavi pitanjem kojem mi pridemo veliku važnost. I radi se o doista ključnoj temi. Mi ćemo podnijeti amandmane i nadamo se da ćemo moći u nadlazećim mjesecima to raspraviti. Kao što sam već rekao, Sviđa nam se otvorenost i iskrena kritika koja je dana u vezi sa trenutnim okvirom demokracije u Europi danas. I to ne samo zato što smo primili na znanje e, progresivno nezanimanje građana u odnosu za demokraciju Dakle, ne govorimo samo o reprezentativnoj demokraciji, nego i obliku demokracije, obliku vlade. E, mi smo ovdje vidjeli i mogućnost da odgovorimo na taj izazov. Ne slažem se s onime što je prethodno rečeno o tome da je direktna demokracija instrument koji predstavlja veliki rizik i koji može biti štetan. Ja smatram da ne postoje dobri ili loši instrumenti. Dobro ili lošo može biti samo korištenje određenog instrumenta. Mi možemo manipulirati tom instrumentom i taj instrument direktne demokracije može postati onda negativan. A isto vrijedi i za reprezentativnu demokraciju kad zbog različitih razloga interesne skupine previše utjecaju na zakonodavni postupak i onda se zbog toga dolazi do donošenja propisa koji je prilično daleko od zajedničkog interesa, ali je u korist interesa određene skupine koja se ne podudara sa onom prvom skupinom. U demokraciji nikad e, zastupnici ne smiju ocjenjivati same sebe, nego birači ih moraju ocjenjivati. A sada je došao trenutak da se suočimo s ovim izazovom. A sa izazovom se možemo suočiti samo ako shvatimo koliko je on važan. Mislim da je ovo izvješće vrlo pozitivno, da sadržava čitav niz pasusa u kojima vidimo konstruktivna rješenje. To je, na primjer, važnost e-uprave, e-upravljanje, e-sudjelovanja i e-glasovanja. Trebamo ove instrumente koristiti kako bismo jačali interakciju između vlade i građana. Što se tiče specifičnih pitanja, točka broj 8 je vrlo zanimljiva. Kad se govori o digitalnom jazu, ovdje vidimo koncentriranost na važnost obrazovanja. E, kad se govori o obrazovanju, ovdje se spominje potreba da obrazovanje uđe u školske programe. Mislim da trebamo tu proširiti i dodati e, pojam obrazovanja na 360 stupnjeva, posebice za starije generacije, a to su one koje će imati više poteškoća s tehnologijom. Što se tiče novih generacija, mislim da će one imati poteškoće ne na tehničkom planu, nego na planu etike. E, teško će im biti shvatiti koje su obveze i prava u korištenju ovako jakog instrumenta kao što je internet danas i teško će shvatiti koja je njihova uloga kao digitalni građani u ovom globalnom svijetu E, koji danas predstavlja mreža. E, po točkom broj 9 govori se o važnosti infrastrukture, dakle o izgradnji takozvane širokopojasne mreže i brzog interneta u perifernim i ruralnim područjima Europe. Mislim da ovu točku treba još bolje doraditi, jer o tome se govori već dosta vremena u Europi i drugim državama članicama. Govori se o e, unošenju u ustav prava na pristup mreži. Ako govorimo o ovakvom rješenju treba investirati u infrastrukture koje omogućavaju sve to bez diskriminacije građana na temelju zemljopisnog položaja mjesta prebivališta. E, isto tako mislim da je važno naglasiti pravo pristupa, ali i neutralnost mreže. E, to je još jedan ključan pojam i važan je ako želimo izbjeći da neke interesne skupine pokušaju manipulirati podacima kako bi postigli ciljeve koji ne obuhvaćaju e, slobodno korištenje ovog instrumenta. Mi ćemo i predložiti neke amandmane, ali tu bih osim zaštite podataka ja bih unio pravo na zaborav podataka zato što vrlo često osobe pretrpe nekakav napad na mreži a mi moramo imati neki instrument koji će im omogućiti da si stvore nov život i da imaju opet mogućnost eh, voditi kvalitetan život bez pritiska socijalnih, odnosno društvenih mreža. Što se tiče 11. i 12. točke mogu reći da e, razvoj e-demokracije što se tiče Europske građanske inicijative, to bi mogao biti instrument koji kojim ćemo postići to da se Europska građanska inicijativa pretvori u nešto drugo, da to više ne bude samo izjava o namjeri. mogli bismo tako izbjeći filtar e, komisije i mogli bismo izbjeći to da taj instrument bude krnji instrument demokracije onako kako se on danas definira. E, kolega Šöpflink je ovdje s nama, a njegovo izvješće je bilo jako važno u vezi s Europskom građanskom inicijativom. On je predložio mnoge instrumente kojima se ona može e, učiniti učinkovitijom. Ovaj instrument može na tehničkom planu olakšati neke probleme koje smo mi e, naveli u prethodnom izvješću možemo tako ojačati taj instrument, e, a i njegov ugled. Moramo riješiti i neke probleme, to je na primjer filtar komisije, to sam već rekao. U ovom trenutku vidim da je došlo do e, velikog smanjenja u prijedlozima korištenja ove, ovog instrumenta zato što se pokazalo da taj instrument nije bio onoliko efikasan koliko smo očekivali nakon Lisabonskog ugovora. Što se tiče članka broj 12, ja mislim da e, kroz instrument e-demokracije mi bismo trebali imati e, prave konzultacije što se tiče davanja e, statusa tržišnog gospodarstva Kine, mnogi su e, se žalili zbog toga što nismo mogli dobiti dokumente na drugim jezicima nego samo na engleskom. Znamo da mnoge države članice nemaju dobro poznavanje engleskog jezika među građanima, a tu su bili i tehnički problemi. Bilo je previše detalja u tom pitanju i mi koji smo u institucijama e, to pitanje dobro poznajemo, ali nije dobro imati prestručno e, prezentiranje određenog pitanja građanu, jer inače e, se taj građanin osjeća isključenim. Dakle, treba raditi ne samo na tehničkom instrumentu, nego i na E, dostupnosti ovog instrumenta za građane. E, inače ćemo imati samo rad na fasadi i dok će ključni aspekti biti zanemareni. Na samom kraju želim reći da je pozitivno to što u članku broj 16 piše da sigurnost ne može biti alibi da se ne E, suočimo s ovim izazovom. Kao što sam rekao, instrument sam po sebi nije nikad dobar ili loš, nego je dobro ili loše korištenje toga instrumenta. Zato moramo stvoriti veću svijest o tome i moramo donijeti izmjene i tehničke prirode. E, Europa mora biti predvodnica u ovoj borbi. Nadam se da će sve države članice naslijediti u ovom primjeru jer e, ovo je možda najbolji instrument koji danas imamo kako bismo građane približili demokraciji i projektu Europske unije koji vrlo često e, građani s pravom percipiraju kao nešto što je vrlo daleko od njih. Mi moramo poboljšati mogućnost da se građani približe tom projektu i da izraze svoje potrebe a mislim da ćemo na taj način učiniti njihove želje čujnijima za institucije. Hvala, George gospođa James, a možda će poslije komisija htjeti preuzeti riječ. Sada George Öpling. Hvala vam, predsjedateljice. Mislim da je izvješće fascinantno, da smo doista imali vrlo zanimljivu raspravu, pa sa zadovoljstvom čestitam Ramonu Prije svega, rekao bih nešto načelnije, vjerojatno bez kasnijeg ulaganja amandmana, a to je da pristup informacijama danas je znatno jeftiniji i lakši nego ikad prije. To dovodi u pitanje naše postojeće načine razmišljanja, uključujući one političke elite, jer mi ovdje gledamo jedan novi pristup e, demokraciji e, i jedno plitkije društvo i oslabljenu hjerarhiju. Druga točka, ispričavam se, tiče se članka 5. Govorite o mladim ljudima, smanjenom smanjenoj mobilnosti i tako dalje. Ja bih dodao ovdje nešto što sam već prije rekao u ovom odboru, a to je da tijekom da u nadolazećih 30 godina e, dobna struktura našeg društva će se znatno promijeniti. Uz biotehnologiju, e, broj ljudi koji će živjeti 100, 120, 130 godina. I to će se znatno promijeniti. Dakle, usredotočenost ne treba biti samo na mladima, iako ni njih ne treba isključiti, već na onim od 65 plus godina. Dakle, to će samo po sebi promijeniti način na koji se mi odnosimo prema inovacijama a to doista ima daleko sežne implikacije. Treće se tiče nadzora i tu smo trebali imati na znanje mogućnost za trenutne reakcije što ne potiče neprijateljstvo, smanjuje razliku između ciljne publike i pojedinaca i Fabio je rekao ovdje pravo na zaborav je nešto što je od iznimnog značaja. Točka 9. Periferne regije. Mislim da nema razlika da nema razloga da ne bismo trebali imati puno bolji pristup eh, Wi-Fi-u javnom prevozu. Oni koji koriste Talis znaju da je njihov Wi-Fi useless, potpuno beskoristan i ne može se nositi sa količinom prometa za koje je namijenjen. Digitalno građanstvo e i hvala što ste to spomenuli, Fabio je pravom rekao da je komisija to zamrznula i tu sam poprilično razočaran kao izvjestitelj radim na ovome na doista se susrećemo sa ciglanim zidom što se tiče rada komisije oni zapravo nisu rekli ne, ali govore to je mlad instrument i mislim da mi doista moramo učiniti nešto kako bi se promijenili. Po meni je to gdje se može uklopiti klopiti zamisao digitalnog građanstva na europskoj razini. Dakle, to je nešto što moramo razmotriti, što ću vjerojatno unijeti kao amandman. pitanje sigurnosti, nekolicina ljudi je to već naglasila, mislim s pravom. Imamo na umu da kakve god mjere sigurnosti razvili, da će uvijek biti hakera koji će to moći e, probiti. Dakle, ne radi se o nekom jedinstvenom statičnom rješenju, već o dinamičnom rješenju. Dakle, kartice sa ključevima elektroničkim, to je dobro rješenje trenutno, a žao mi što je gospodin Anderson otičao, ja sam jedni koji možda fizički e, posvjedočio elektroničko glasanje e, na izborima i to u Estoniji. Ono što sam što se Estonije tiče, želio dodati, jer do tako nečega nije došlo slučajno, nije s neba došlo već došlo do političke, kulturne, ekonomske elite koja je odlučila Estoniju preobraziti u digitalno društvo. Naravno, naš bivši kolega Hilders, bivši predsjednik je tu znatan posao odradio jer on je bio potpuno odlučan da Estoniju digitalno govoreći učini najnaprednijom zemljom u Europi možda još nije tu uz veliku Ujedinjenu kraljevinu, ali za jednu zemlju koja je donedavno bila komunistička zemlja, doista smatram da je to znatan, znatno dostignuće. Pomaže to također to što je ovo relativno mala zemlja, 1,3 milijuna stanovnika i ima razmjerno maleno geografsko područje, površinu, tako da je tu lakše izgraditi nužne rute. To je teže vjerojatno fizički većim zemljama, no u estonskom primjeru možda to nije primjer koji se može na sve upotrijebiti. da bih također da je moje iskustvo iz Mađarske je da računalna tehnologija može imati važan utjecaj u borbi protiv korupcije. U blagajni sve, u Mađarskoj sve blagajne su povezane s jednim središnjim uredom koji gotovo nemogućim čini nestanak novca. I to znači da se PDV tako naplaćuje bolje i to je dobar razvoj događaja. Dakle, to može biti sastavni dio ovoga, jer borba protiv korupcije je jedan od nužnih zahtjeva demokraciji. Dvije negativne strane ću istaknuti kojih mislim da također moramo biti svjesni. Postoji negativna strana ICT sistema, nadzor, praćenje, intervencije u životima pojedinih građana olakšava država koja nadzire kamere i tako dalje. Kad kada naravno neke potpuno nevažne izjave medija ili se preuzimaju u medijima i u nekakve kvazi pravosudne slučajeve se to preoblikuje. Tako da ima i ta negativna dimenzija. I za kraj, sigurnosna dimenzija mora uključivati činjenicu da ogromne količine podataka se prikupljaju digitalno. i time sigurnosne službe doista sve žele pristupiti tome. Dakle, mnoge službe funkcioniraju u Briselu već i ovdje bismo morali barem biti svjesni da postoji sigurnosna dimenzija nisam siguran zapravo koliko želimo olakšati pojedinim sigurnosnim službama pristup tome svemu u slučaju digitalne demokracije. Hvala. Hvala na intervenciji. Hvala James. Hvala vam. Samo sam željela neke primjedbe dati koja će možda zvučati zdravorazumski, no s obzirom da se bavim elektroničkim glasanjem u Velikoj Britaniji, sam željela neka iskustva podijeliti s vama. Prvo, čini se da se mnogo pažnje i vrijednosti pripisuje Estoniji 2005. i tom primjeru. Podsjetila bih samo sve da je taj primjer, ta studija, sada 11 godina stara, vrlo zastarjela i ne može se baš kao svojevrsno mjerilo napretka koristiti. Drugi aspekt koji se izvješće ne bavi je jedno potencijalno pitanje koje će stvoriti sukob, a to je obvezno glasanje. Postoje zemlje diljem svijeta gdje je glasanje obvezno, a i postoje mogućnost biti suzdržan. Dakle, što se tiče vašeg izbora a to je još nešto što bismo trebali uračunati i u našem izvješću. Posljednji govornik je govorio o kibernetičkoj sigurnosti. Mi smo imali dva velika slučaja u proteklih par tjedana. Jedan se tiče Yahoo, Telekoma, a drugi francuske televizijske postaje. Dakle, razmer tolikih kibernetičkih napada doista postavlja problem da glasači uopće razmatraju korištenje elektroničkog glasanja elektroničke demokracije. Tako da bih istaknula važnost toga. Još jedna stvar koju bih rekla da je lijepo raspravljati o e-demokraciji, glasanju kao svojevrsnom e, lijeku za sve, lijeku protiv e, neodaziva na izborima, no ako vidimo da mladi u proteklim desetljećima zapravo ne razumiju što znači politika, koja su pitanje perspektive e, stajališta stranaka i da zapravo ne dobivaju niti mogućnost potencijalnog e, suzdržanosti u glasanju, da će se na taj način moći pozabaviti izazovima e, u kojima se radi i na ovom izvješću. I na temelju iskustva ja bih rekla da korištenje bilo kakvog oblika elektroničkih sistema što se tiče kvalitete konzultacije na temelju iskustva rekli bih da sam prevelik broj takvih konzultacija e, vidjela koje zapravo nisu ničemu koristile. Dakle, ako pitanje tako formulirate da dobijete ishod koji želite i glasači to vide, zapravo će ih to samo odbiti. I zadnja, zadnja stvar i to moram spomenuti, ako pogledate nedavni referendum u Velikoj Britaniji, svidjelo vam se to ili ne, to je uključivalo najveći mogući odaziv birača bez elektronike, samo zbog toga što su glasači doista željeli reći što žele. Hvala. Prije nego što riječ dam komisiji, ukoliko žele. Podsjetila bih vas samo na jedno. Kada sam govorila o pompvelji digitalnih prava u Italiji, ona uključuje prava koje su Fabio i Georgi spomenuli, pravo na zaborav i nužnost ne samo da se educira mlađe ljude, već da se informira i starije na jednom kontinentu koji sve više stari. Želi li komisija eh, dati svoje mišljenje na našu raspravu? Opolis iz glavne uprave za pravosuđe. Zahvalili bismo zastupnicima na njihovom izvješću i zahvalni smo što imamo priliku uključiti se u ovaj proces. Primili smo na znanje sve točke to sa velikim zanimanjem i svakako ćemo to razmotriti detaljnije. Osobito ćemo istaknuti pitanja koje se tiču građanske inicijative osobama u komisiji nadležnima za to. Hvala. Hvala vama. Posljednji riječ ima izvjestitelja. Hvala. Dakle, za početak Poželio sam odgovoriti kolegama koji su vrlo korisne i zanimljive komentare iznijeli i općenite i specifične naravi, no možda ovo zapravo ne bi bio idealan trenutak da reagiram na sve prijedloge, komentare, zamisli koje smo čuli. Zapravo mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva i čuo sam mnogo interesantnih stvari, ali isto tako i određeni broj kontroverzi. Naime, kada pokušavamo pisati ovu krizu demokracije, gospođa Spinelli i gospođa Preda tu imaju različita stališta i ja razumijem obje strane. Znam da također moramo prihvatiti mišljenja odbora za kulturu, kao što je gospođa Danolfi spomenula. I tu ima dovoljno prostora za amandmane. A mislim da bismo na taj način i izrazili bolje poštovanje svim kolegama koji trenutno možda nisu ni prisutni. Dakle, želimo prikupiti svačije stajališta, pa bih za sada samo zahvalio na komentarima. Nadam se da ćemo pronaći e, ravnotežu u ovom izvješću, jer Čuli smo mnogo zanimljivih i korisnih stvari. Ovo zapravo nije detaljnija rasprava o demokraciji, niti pokuša rješavanja svih kriza kroz koje demokracija trenutno prolazi. A neke od tih stvari nisu niti izravno vezane uz sadržaj ovog izvješća da li je nešto obavezno ili nije. Ono što se nadam je da će mi svi pripomoći da kroz zanimljive amandmane oblikujemo sadržaj ovoga i radujem se suradnji te pokušaju izrade dokumenta koji će imati što je širu podršku moguće. Nadam se da ćemo imati zanimljivo i podržano izvješće na dolazećem plenarnom zasjedanju. Hvala svima na doprinosu. Zahvaljujem i vama za kraj rasprave. Pogledamo vremenski okvir. 8.11. rok za podnošenje amandmana u 18 sati. 29.11. Na odboru ćemo razmatrati amandmane. 30 siječnja. Konačno glasanje glasanje dakle o ovoj nerevolucionarnoj rezoluciji. Još će biti vremena za revoluciju.